Gut, liebe Drage kolegice i kolege, e, počet ćemo s radom, već je prošlo devet. Otvaram e, današnji dio sastanka našeg odbora. Prelazimo na točku osam dnevnog reda. makrofinancijska potpora Ukrajini. Tu se nalazimo u drugoj fazi. Imamo jedan novi prijedlog na stolu. Naš izvjestitelj je gospodin Landsbergis. Već smo jednom raspravljali o tome. Ukupno imamo 43 amandmana. Riječ dajem izvjestitelju. Prije nego što smo započeli s pripremama za ovo izvješće, mislim da će postojati dvije skupine ljudi. E, jedni koji će reći da je to previše, da damo 1,8 milijardi Ukrajini, da se taj novac može bolje potrošiti, a dok će drugi reći da je to premalo, te da možemo učiniti i više. Osobno, ja sam među onima koji će reći da uvijek možemo napraviti više, bolje i brže. Međutim, u ovom slučaju vrijeme i brzina su upravo ključni. Mi ovdje dajemo pomoć zemlji koja ne samo da provodi reforme, već se istovremeno i bori za svoj teritorijalni integritet. Iz tog razloga sam jako zahvalan kolegama koji su za vrijeme prošle rasprave u e, parlamentu rekli da želimo, žele da se ovo brzo usvoji. Bili su to kolege iz svih klubova zastupnika. Oni su rekli da im je jasno da se taj paket mora usvojiti što je prije moguće, pa e, da se taj novac može izvojiti već ovog ljeta. Zahvalan sam kolegama ne samo iz odbora INTA, već i kolegama iz odbora za vanjske poslove koji su već usvojili mišljenje o tome da trebamo ići e, na jedan brzi postupak. Mislim da ćemo poslati jaku poruku, a najjača poruka neće biti samo da smo e, poslali trećoj strani najveću pomoć do sada. Najjača poruka bit će ta da je odbor INTA i Europski parlament u cijelosti ujedinjen po tom pitanju. Mislim da sam prošli puta primijetio za vrijeme rasprave da smo tu ujedinjeni. Nisam čuo nikoga koji je jako prosvjedovao radi toga. To je mislim poruka na koju možemo biti ponosni, gdje možemo reći našim prijateljima u Ukrajini da smo ujedinjeni i da ćemo biti ujedinjeni. Prema tome možemo glasati u tom istom duhu i hvala vam eh, za ovu eh, divnu priliku i možemo glasati. Puno hvala. I izvjestelju Sjeni Prostinao nije tu, gospodin Bihnar. Hvala lijepa. Htio bih se zahvaliti gospodinu Landsbergisu na e, dobro obavljenom poslu u odboru. Ovaj prijedlog je zaista jedna goruća tema. U Poljskoj postoji izreka kojom se kaže da ako nekome pomognete brzo, da ste mu dva puta pomogli. I mislim da s obzirom na tragačnu situaciju u Ukrajini, da stvarno moramo raditi brzo. Druga stvar e, je komisijin e, dokument e, koji izdvaja jedan posebni fond za Ukrajinu i u kojem se opisuje okolnosti pod kojima se treba dati pomoć. ECR će u potpunosti poduprijeti prijedlog komisije jer mislimo da u ovom slučaju zaista treba djelovati brzo. Istovremeno, posveću se na ono što je rekao gospodin Landsbergis. Moram dodati da se Ukrajinci ne bore samo za teritorijalni integritet. Ja mislim da se oni bore i za svoju suverenost. Hvala. E, hvala. Mm, Hans von Balen nije ovdje, vi ćete preuzeti od njega. Hvala. Alde se slaže s izvjestiteljem da je nužno brzo donijeti odluku i e, kao što smo se dogovorili u klubovima nećemo e, podržavati amandmane i to je u skladu s onim što stoji e, u od vijeća. Hvala Helmut ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ne mogu baš tako brzo reći da ovom dosjeu kao moji kolege da li e, se može na taj način u situaciji o Ukrajini e, razgovarati na brzinu bez dublje analize e, nisam baš siguran. Mi zapravo to ovo tu bi zapravo bila zadaća odbora e, AFET da se pozabavi sa unutarnjo-političkom situaciji u Ukrajini i sa vrlo e, kompliciranim, kompleksnim odnosima između Ukrajine, Ruske federacije i drugim dionicima e, svjetske politike. Jer tu se ne radi samo o općenitnim gospodarskim pitanjima, nego i o pitanju da li i u kom e, pogledu E, parlament treba postavljati uvjete za svoju makrofinancijsku pomoć. Želim naglasiti da ja kao i svi drugi zastupnici u parlamentu polazim od pretpostavke da e, Ukrajina e, treba biti jedna demokratska struktura bez utjecaja oligarha gdje e, svi ljudi mogu živjeti e, u slobodi i uspoštivanju ljudskih prava. Međutim, od potpisivanja sporazuma o pridruživanju e, mi također imamo dio odgovornosti i zato trebamo razgovarati o razvoju događaja u Ukrajini. Tri konkretna aspekta toga kao prvo po mom mišljenju e, na prijedlog komisije e, trebamo možda razmisliti o tome da li postavljati iste uvjete koje su u Europskoj uniji već se pokazali neuspješnima u slučaju Grčke. Kao drugo, E, Ukrajina sada treba dobiti e, zajam od 1,5 milijarde eura, a paralelno s time i zajmove od e, MMF-a. pri čemu se tu pregovara o 15 milijardi eura. Istovremeno se od Međunarodnog monetarnog fonda komunicira da su potrebe Ukrajine očito najmanje 40 milijardi eura, a istovremeno se podlači da to nije e, kraj priče, time problem nije riješen, nego e, se može zapravo očekivati da Ukrajina nikad neće vratiti te zajmove. Dakle, polazi se od pretpostavke da će se morati ti dugovi otpisati. Ako je to dakle slika onda se i za Europski parlament postavlja pitanje kako će Europski parlament u buduće e, djelovati, e, znači bez ikakvih e, postavljanja uvjeta, bez ikakvih rasprava, bez, mi prelazimo na plaćanje, e, davanje tih zajmova i pritom primjenjujemo istu logiku koju smo primijenili na Grčku i druge zemlje gdje to nije e, do sada funkcioniralo. E, dakle, postoji taj zahtjev za reformama u Ukrajini. Istovremeno od mnogih Ukrajini čujemo vijesti o navodnim uspjesima što se tiče borbe protiv korupcije. Međutim, u proračunu za 2015. nije pređen jedan cent za borbu protiv korupcije, a e, nam je, e, zapošljavanje novih e, ljudi koji bi bili zaduženi za to je od ozgora zaustavljeno. Dakle, po mom mišljenju je obveza našeg odbora da raspravimo o tome kakva je situacija zapravo u Ukrajini i e, taj paket od 488 e, točaka o reformama e, bi pritom naravno trebao biti u središtu pa, pozornosti. Dakle, zadaća Europske unije se trenutno sastoji u tome da se osigura E, osigura daljnji rad na tim reformama, međutim e, e, oni koji su na vlasti u Kijevu su različito imaju različite stajališta prema tome. Od predsjednika Poročešenka se čulo da su da, da su da je porazum iz Minska zapravo E, neuspjeh. Nadalje, pokušava se uspostaviti e, kontrola ukrajinske vlade nad nacionalnom gardom i e, koja ima i najveći dio vojnog proračuna u Ukrajini i zato ne razumijem kako možemo Ukrajini prepustiti da slobodno raspolože e, novcem koji e, joj kanimo posuditi. Ja sam zato uložio amandman sa ciljem da se e, zabrani upotreba sredstava za aktivnosti koje ne služe uspostavi mira. meni su poznate pozicije drugih klubova zastupnika Međutim, žao mi je što nećemo ovdje imati ozbiljnu raspravu u svim tim pitanjima i smatram da je to jedna teška politička greška Europskog parlamenta. Hvala lijepa. Viktor Bostinaru je sada ovdje pa mu dajem riječ. Hvala lijepa. dragi kolege, za početak ću reći da klub socijalista i demokrata u potpunosti podržava izvješće Lasbergis i usvajanje istog i to kao što je predloženo, bez ulaganja amandmana kako bismo bili sigurni da će ga se brzo usvojiti. Drugo, jednako je važno naglasiti da je zaista pravi trenutak da usvojimo to izvješće, s obzirom na obveze što ih je e, Europska unija preuzela e, u Ukrajini i s obzirom na situaciju u Ukrajini. Isto tako je važno, to je treće, da trebamo e, znati da rat nije najbolje okruženje za primjene odredba sporazuma, bez obzira o kojoj se zemlji radi, Ukrajini ili nekoj drugoj. Ali podsjećam kolege da e, promislimo malo tko je nametnuo rat, tko je uzeo dio ukrajinskog tla priznatog na međunarodnom planu. I na kraju, dok se u Ukrajini vodi rat, dok e, mnogi zapadni parlamenti, uključujući i SAD i većina država članica Europske unije pokušava pomoći u Ukrajini, moramo uzeti e, u obzir mjere što ih je ukrajinska vlada donijela. A naša služba za vanjsko djelovanje objašnjava, je da je, objašnjava nam da je velik broj stručnjaka došao pomoći ukrajinskoj vladi kako bi oni se bolje podučili kako trošiti novac i to na svim razinama, lokalnoj, regionalnoj i E, nacionalnoj razini. Dakle, u tom smislu će moj klub zastupnika glasati za ovaj sporazum, nećemo ulagati amandmane. Zašto? Zato što mi mislimo treba biti solidarni s jednom državom i s jednom nacijom u ratnoj situaciji što su izazvali drugi, a ne ukrajinski narod. Hvala. U ime zelenih mogu reći da ćemo mi podržati ovaj žurni način usvajanja, iako nama to postaje zapravo sve teže. Zato što u ovakvim okolnostima dati podršku Ukrajini jest nešto što je velika odgovornost i e, potreba za Europsku uniju, ali e, ratna situacija nas obvezuje da brzo djelujemo. S druge pak strane morat ćemo razmisliti, ovaj parlament mora razmisliti koji je najbolji način da se u ovakvoj situaciji pomogne u Ukrajini. A u ovoj situaciji nekako e, ne dajemo sebi najbolju mogućnost da razmislimo o tome kakvu tu e, te potrebe u stvarnosti ima Ukrajina. Helmut nas je lijepo podsjetio na situaciju. E, Ukrajina ima velike dugove, mi dajemo zajmove, a putem e, našeg e, instrumenta za susjedstvo zapravo ne koristimo sredstva na najbolji način. Mi e, namećemo neke uvjete, ali postoje stvari koje se mogu napraviti iako je ukrajinska situacija u vrlo teškom u vrlo teškim tim uvjetima. Moramo biti solidarni, ali moramo biti solidarni i što je više moguće učinkoviti. Nisam međutim siguran da instrumente kojima se koristimo i način na koji koristimo omogućuje Ukrajincima da zaista na suveren i demokratski način odlučuju bez obzira dakle na e, rat koji je provocirala Rusija. Podržat ćemo dakle taj žurni postupak, ali iskreno govoreći nama postaje sve teže podržati e, jedan gest kojeg malo možemo kontrolirati po samom sadržaju. Hvala lijepa. Gospodin Šoprad ima riječ. Hvala. Dragi kolege, u Ukrajini se vodi težak građanski rat koji su uzrokovani i e, SAD i Evropska unija jer oni e, nisu sasvim uzeli u obzir povijest te zemlje. Htjeli su ukrajinsku povijest privući odnosno privući sudbinu Ukrajine e, prema NATO savezu i prema zapadu i zato smo mi provocirali ovu situaciju, ovaj rat i toliko mrtvih. Ukrajina je u gospodarskoj situaciji koja je jako loša, ima proračunski deficit koji je značajan od 12%, uključujući u tu i situaciju naftogaza i e, moramo reći da je vlada prilično samoubilački nastrojena, ne daje više sredstva svojim e, građanima koji žive na istoku. I dakle u toj jednoj kompliciranoj situaciji vi predlažete da se 2015. godine Ukrajini doda dodatnih 1,8 milijardi eura to je, vi se ponašate kao da se radi u Grčkoj, a Ukrajina se nalazi u kaosu građanskog rata. Znate dobro da neće novac dati, e, po, omogućiti blagostanje u Ukrajini, ne, jer kada dajete novac u situaciji rata, onda on služi samo zato da generira više mrtvih. Moramo se vratiti na ugovor iz i gospodine Lansbergis taj novac neće se koristiti za razvoj Ukrajine, već da se kupi naoružanje. Jer ta e, vlada i njezina vojska će na taj način zapravo svoje sugrađane bombardirati. Ti e, jer e, ruska vojska će zapravo uvijek biti jača od slabo naoružane ukrajinske vojske koja bombardira svoje sugrađane. Prema tome mislim da ne treba postupiti na ovaj način jer ovaka ukrajinska vlada sve nas vodi na rub propasti. Cijenjeni kolege, želim razjasniti u ime mog kluba zastupnika e, da se mi distanciramo od e, izjava prethodnog govornika i, kolege Šolca. E, mi smatramo da je napad odnosno okupiranje dijelova zemlje protivno međunarodnom pravu i mislim da je nedopustivo i, i e, e, jako e, za osudu što se jedan predstavnik stranke koju financiraju, koja se financira ruskim novcem ovdje na taj način izražava svoje stajalište u Europskom parlamentu. Komisija u potpunosti podržava stav izvjestitelja da e, se brzo napreduje usvajanjem prijedloga bez amandmana, kao što je rekla većina izvjestitelja u sjeni. Makrofinancijska situacija u Ukrajini i dalje je kritična. U toj situaciji međunarodna zajednica uspostavila je novi financijski program koji E, je vezan za program Međunarodnog monetarnog fonda od 17 milijardi. U posljednjih nekoliko tjedana situacija u Ukrajini se je još više pogoršala iako se posljednjih dana stabilizirala. Što se tiče kamata i kontrole deviznog tečaja kao i odobrenje još jedne dodatne tranše e, vezane za dug Ukrajine od MMF-a e, nam e, nalažu takvo ponašanje. Što se tiče gospodina Šolca, komisija njegovu zabrinutost ulazi, uzima u obzir, a znakovi uvjetovanosti za podršku ovom planu je nešto čemu ćemo pridodati veliku e, pozornost i to iz različitih e, stavov, s različitih načina, uključujući i socijalne aspekte e, i sve ono što je jako osjetljivo, koliko će koštati energenti, a isto tako radit ćemo i na drugim aspektima, naročito na borbi protiv korupcije. Hvala lijepa. Sada još dajem za kraj riječ izvjestitelju. Hvala. Nekoliko komentara na ovo što su kolege rekle. Najprije se obraćam gospodinu Šolcu. Jasno mi je i e, e, razumijem argumente koje ste vi rekli i niste vi zapravo jedini koji tako razmišljate. Da e, živimo u druga vremena, onda bismo mogli zaista provesti puno vremena i ovo što ste vi iznijeli bi u tom slučaju bilo vrlo dobro i logično. Međutim, problem je da se ta e, država bori za svoj teritorijalni integritet je e, čelnika Europske unije su u Minsk i rekli su da je to jednostavno mogućnost koja se otvara da ljudi prestanu ginuti i da gradovi prestanu gorjeti. To nam je sada potrebno i tomu se sada nadamo. Ako to uspijemo ostvariti i ako stvarno se ovim otvara mogućnost da se pokrenu reforme, čuo sam zapravo ohrabrujuće vijesti da e, se e, sada počinje s primjenom e, zakona u e, radi. Moramo dakle se razmisliti na koji način možemo dalje dati podršku Ukrajini s više ili manje novca i s kojom kontrolom. Ali ono što nam je sada potrebno je da država postane stabilna, da ljudi prestanu ginuti. Isto tako, stalno slušamo kako je Europska unija kriva za situaciju u Ukrajini. Moramo s tim prestati. Nema nikakvih europskih vojnika u Ukrajini. Europska unija nije okupirala Krim. Europska unija nije bila tamo kad se sve to događalo. To je učinila jedna druga zemlja prestanimo salno prebacivati krivnju na sebe. Mi sada pomažemo Ukrajini i zato moramo biti ponosni na to što radimo, a ne sami sebe kriviti. Hvala lijepa, glasat ćemo u 10 sati. Prelazimo na točku 9 dnevnog reda. Pitanje izmjena direktive o E, izuzetnim trgovinskim mjerama prema zemljama u procesu stabilizacije i pridruživanja, osobito o njihovom ukidanju, njihove primjene na Bosnu i Hercegovinu. Imamo sedam amandmana, a to, od toga četiri u okviru mišljenja odbora AFET. Riječ dajem izvjestitelju. Hvala predsjedniče, hvala svim kolegama na suradnji e, na ovom izvješću. A posebno se želim zahvaliti kolegi Štiru, izvjestitelju u Sjeni. On je raista vrlo inteligentno i kompetentno radio na ovim pitanjima, a osim toga bio je jako otvoren za suradnju. Kao što znate, ovo izvješće se odnosi na prijedlog komisije provjeri uredbe iz 2009. godine kojim se ustanovljavaju unilateralne povlastice na planu trgovine prema balkanskim zemljama. Dakle, govorilo se o tome kako proširiti te trgovinske povlastice prema tim zemljama do 2020. godine. Tu se unosi i vrlo važna nova odredba o ljudskim pravima. I u konačnici predlaže da se za Bosnu i Hercegovinu od 1. siječnja 2016. godine suspendiraju te povlastice ne bude li Bosna i Hercegovina e, potvrdila odredbe vezan koje treba prema Europskoj uniji vezano za nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, tu radim na dva kolosijeka. S jedne strane, mom se izvješću priznaje legitimnost e, mehanizma suspenzije što ga komisija predlaže. I to zato što u stvarnosti komisija u osnovi predlaže fotografiranje sadašnje situacije, odnosno prethodne trgovinske situacije prije nego što je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Prema tome, tu nema štete za Bosnu i Hercegovinu. Uključuje tradicionalne komercijalne, odnosno trgovinske odnose između Bosne i Hrvatske u izvješće, odnosno odnose između Bosne i Europske unije, s obzirom da je Hrvatska ušla u Europsku uniju. E, inače, radi se o velikoj e, šteti jer e, mora plaćati mnoge pristojbe Bosne i Hercegovina sada s obzirom na ovu izmjenu. A to je zemlja koja pokušava u ostvariti cilj ulaska u Europsku uniju. To je prvo. Drugo, kada moramo naglasiti legitimnost ovog prijedloga komisije, ovo izvješće pokušava zaista jako ponovno pokrenuti svojim amandmanima perspektivu ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Zašto? Zato što je Bosna strateška zemlja, vrlo važna zemlja, zemlja koja ima značajnu povijest i koja neće uspjeti sama, neće sama moći ostvariti taj cilj. Prema tome treba nam jedna veća politička dimenzija od strane Europske unije kako bi u tom smjeru potakli da krene Bosna i Hercegovina. To je za nas vrlo važno. Radeći na ovom izvješću pokušali smo raditi i pridonijeti misiji Europske unije u Bosni i Hercegovini kolegica e, Mogherini, dakle visoka predstavnica i mi smo e, potvrdili izmjenu logike u odnosima s Bosnom i Hercegovinom u, na putu ka europskoj integracijama. Zašto smo izmijenili redoslijed? Nećemo krenuti od onih najtežih elemenata, već od onih konkretnih stvari koje Bosna može ostvariti. Recimo, postoji dokument svih bitnih čelnika Bosne i Hercegovine koje su usvojili u bosanskom parlamentu i dokument koji je stavio, napisao kakve reforme treba pokrenuti. Na taj način smo isto tako otvorili put potvrdi sporazuma o pridruživanju i e, SPP i dakle vidi se da je to opet moguće. Ali istovremeno tražimo od Bosne i Hercegovine da svoje trgovinske odnose e, vodi na način na koji mi to e, želimo, odnosno smatramo da je potrebno. O kojim smo elementima razgovarali i to više puta sa svim klubovima zastupnika. Mislim da smo radili na prilično otvoren način i e, da smo se prilično tu angažirali. U prvom redu tu su amandmani koji se odnose na e, taj politički aspekt europskih integracija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam tu stavio neke dodatne elemente. Postoji još jedna druga stvar, a to je naznaka da se počinju koristiti provedbeni akti vezani za određene parametre. U protivnom, postoje bi doza diskrecije u načinu na kojem komisija to e, provjerava. Prema tome, treba veći nadzor od strane Europskog parlamenta. Treće, e, što se tiče naših prijedloga, e, kolega Štir i ja smo uložili amandmane. S jedne strane se naglašava da je potrebno da Bosna i Hercegovina uloži veće navode. Ja sam talijan Prema tome, moja zemlja, tre, kao što mi je rečeno puno puta, treba prvo pomesti pred svojim vratima. Ali, s druge strane, trebamo imati neku jednadžbu koja će biti prihvatljiva. Kao što sam puno puta rekao, od Bosne trebamo tražiti baš ono što je Bosna imala u trgovinskim odnosima prije nego li je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Dakle, to i ništa više. Dakle, snimak prethodne situacije. Iako smo puno govorili i o ljudskim pravima. Moja ideja je bila u jednom amandmanu, ali sam taj amandman povukao, a tu sam htio nekako izmijeniti situaciju o ljudskim pravima, odnosno komentare iz negativne u e, pozitivniju. I e, to zapravo i u svjetlu političke rasprave u odboru za vanjske poslove. Na kraju sam ipak odlučio povući taj amandman jer sam prilično jasno shvatio da ako se pitanje ljudskih prava e, prikaže u pozitivnijem svjetlu, da će onda tu e, samo glasanje biti puno manje izvjesno. I <clears throat> više puta smo e, razgovarali i dogovorio sam se s kolegom Štirom koji je, ponavljam, po, sa mnom izuzetno dobro, inteligentno surađivao, dakle to smo povukli. Zeleni, kolega Bihner, e, su također vrlo strpljivo s nama radili. Ali e, Amandmani zelenih su drugačiji, oni ukazuju da drugi put oni nisu za tu suspenziju. Žao mi je, ali za mene to jednostavno nije, nije prihvatljivo. Kolega Bihner je, ipak moram reći, vrlo detaljno obrazložio svoje argumente. E, glasat ćemo o ovom izvješću na plenarnoj sjednici krajem travnja. Ali mislim da već e, danas možemo dati mandat za otvaranje triloga, što znači da bismo počeli surađivati na ovom pitanju s komisijom i s vijećem, a moram reći da je komisija puno o tome radila. Hvala gospodine Štir, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dopustite mi da zahvalim izvjestitelju na e, radu koje je uložio u pripremu ovog izvješća. Ovome smo već prije raspravljali pa ću pokušati se ne ponavljati, ali dopustite mi da također zahvalim i mojim kolegama iz kluba zastupnika EPP-a, ne samo ovdje u odboru Inter nego i u odboru AFET koji su E, sudjelovali u ovom radu i u nastojanju da nađemo dobra rješenja i kompromise o velikoj većini e, e, točaka. Mislim da je izvješće uravnoteženo i da obuhvaća sveukupnu strategiju Europske unije za jugoistočnu Europu, mjere koje su predviđene e, sigurno idu u pravom smjeru kako bi se podupro proces reformi u ovoj zemlji. Kad se radi o konkretnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao što je već izvjestitelj e, rekao, mi tražimo od Bosne i Hercegovine naravno da se pridržava pravila jer to je važno. E, i u svjetlu onoga što je visoka predstavnica rekla da ne snižavamo naše standarde, ali s druge strane da e, postoji jasan signal podrške koju europska unija šalje ovoj zemlji e, kako bi oni znali da su sami, da imaju podrške Europske unije u ovom procesu. Dakle, sve u svemu, mislim da je ovo uravnoteženo i dobro izvješće i da treba dobiti E, podršku velike većine u ovom odboru i na plenarnoj. Hvala lijepa. E, izvjestitelju sjeni klubova zastupnika ECR i ALDE nisu ovdje. Janik e, zamjenjuje gospodina Voda. Hvala, hvala izvjestitelju što je ljubazno objasnio stav zelenih. Da, mi ne podržavamo stav komisije, smatramo da je neuravnotežen. Europa je u toj regiji imala i, i dalje ima neuravnotežen pristup, e, ovisno o zemlji. Dakle, izvjestitelj je to poredio s Italijom, no ne nalazimo se u istoj situaciji. Suvremna povijest Italije i Bosne i Hercegovine nisu identične, tako da se bojim da bi moglo doći do prekomjerne destabilizacije bosanskog gospodarstva, tako da mi ne podržamo taj prijedlog. Hvala. Gospodin Boreli? Nije tu. Onda... Onda ću riječ dati predstavniku komisije. Hvala gospodine predsjedniče. Dobro jutro Mislim da ne moramo duljiti jer većinu argumenata smo već razmijenili uh, u, na prošlim sastancima u studenom i siječnju želim zahvaliti izvjestitelju na izvrsnom i kvalitetnom izvješću. E, kao i on i mi vjerujemo da izuzetne trgovinske mjere e, predstavljaju poticaj e, za vrlo potrebne gospodarske reforme na Balkanu, ali ukidanje primjene tih mjera je jednako važno u tom pogledu. Mi imamo problem institucionalne prirode sa amandmanom, e, e, odnosno radi se o tome da se e, delegirani, da se provedbeni akt zamjeni delegiranim aktom. To bi se radilo o mjerama koje primjenjujemo na Ukrajinu, Moldaviju međutim e, sa tim mjerama se može e, može prestati s njihovom primjenom e, jer smatramo da će to biti poticaj za nastavak pregovora. Hvala lijepa. Hvala lijepa, izvjestitelj. Mm. Želim jednostavno reći e, da kolegi iz redova zelenih da eto čovjek treba najprije pomesti pred svojim e, vratima i tu možemo e, znate svi na što točno mislim kada uspoređujem italijansku i njemačku i bosansku situaciju. U redu, onda zaključujemo sa tom točkom dnevnog reda, glasat ćemo u 10 sati. Predlažem da do 10 sati sada imamo pauzu za kavu, a sa glasanjem počinjemo u 10 sati. Hvala što Drage kolegice i kolege, onda sada prelazimo na točku dnevnog reda 10. Molim vas, upotrijebite svoje glasačke kartice kako bismo mogli provesti elektroničko završno glasanje. Dakle, makrofinancijska Dakle, jedan kolega nema kod sebe glasačku karticu, to ćemo uzeti u obzir i imamo jedno, jedan zahtjev za riječ u vezi sa poslovnikom. Gospodine Campbell, izvolite. Gospodine predsjedniče, e, samo e, nešto kratko. Jučer smo imali saslušanje i ja smatram da ono što je e, voditeljica, predsjedateljica rekla e, u vezi sa američkim arhitektima nije bilo u redu, rekla je da ne bi htjela da američki arhitekt radi kuću, smatram da to nije bilo u redu. Ona to nije rekla, ona je zapravo pitala da li to znači e, da ne bi bilo e, dobro kad bih dala američkom arhitektu da gradi moju kuću. To je bilo provokativno pitanje, ali ja nisam shvatila e, ono što je ona rekla na način kako ste vi to shvatili, ali možemo provjeriti naravno zapisnik. U redu, mi smo je pozvali da moderira ja nisam u poziciji da kritiziram njezina stajališta, njezina je zadaća bila da postavlja pitanja. Ako nismo zadovoljni sa njezinim radom, sljedeći put možemo e, uzeti nekog drugog e, da vodi ovakva saslušanja. Međutim, moj dojam bio da je sve jučer na jučerašnjem saslušanju zapravo dobro, prilično dobro prošlo. U redu, znači prelazimo na točku 10 dnevnog reda, makrofinancijska pomoć Ukrajini. Imamo 43 amandmana. E, prelazimo na glasanje. Amandman 1 i 2 su identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 24. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbijeno. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 27. koje je za? Ispričavam se, 27 otpada. 28 također otpada. 29 i 30 također. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 32. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 33, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 34, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbijeno. Manman 38 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Manman 39 koje je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 40 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 41 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 42 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 43. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Dobili smo prijedlog da za sljedeće amandmane glasamo u bloku. Da li se slažu? Da se svi slažu? Helmut, izvoli. Amandman, osim amandmana 11 i 19. Znači osim 11 i 19 da se za ostale glasa u bloku. Da li se slažete? Onda ćemo sada glasati za prvi blok, amandman 4 do 10. Tko je za? Amandmani 4 do 10. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Prelazimo na amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Sada blok amandmani 12 do 18 Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 19. Tko je za? Tko je za? 19. Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. Imamo sad još amandman Tri, Tko je za? Pričavam se. To je e, izbrisano. Sada prelazimo na elektroničko glasanje o prijedlogu komisije. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. 28 glasova za, 7 protiv, nema suzdržanih. E, onda ćemo sada glasati o zakonodavnoj rezoluciji. E, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 29, 30 glasova za i 7 protiv. Hvala lijepa. 30, da. Prelazimo na točku 11. Glasanje o trgovinskim mjerama E, njihovoj primjeni na Bosnu i Hercegovinu. Imamo sedam amandmana i četiri e, u okviru mišljenja odbora AFET. Dakle, amandman četiri, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman četiri iz mišljenja AFET. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman šest, izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. Amandman sedam, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno stereo amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 14 otpada. glasamo o amadmanu 1 iz mišljenja odbora AFET u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Drugi dio, predsjednik Sistovićeva, drugi dio tko je protiv, suzdržan to je odbijeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. Amandman 10 izmišljenja mišljenja odbora AFET. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Prelazimo na kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 3 iz odbora AFET otpada. Sada ćemo glasati o tako izmijenjenom prijedlogu komisije. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 32 glasa 32 izvjestitelj ne može glasati znači 32 za prelazimo na glasanje o zakonodavnoj rezoluciji otvaram glasanje Zatvaram glasanje. 31 glas za, 6 protiv. Izvjestitelj predlaže da nakon glasanja o amandmanima na plenarnoj e, ne glasamo, nego da započnemo sa trijalogom kako bismo postigli dogovor u prvom čitanju i predlaže jednu pregovaračku pregovarački odbor. O tom prijedlogu također e, sada glasamo. Tko je za? Glasamo elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 33 glasa za, 2 protiv. Time smo završili sa glasanjima danas. Hvala lijepa. Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. Pitanje strategije sa ciljem Dame i gospodo, molim vas, ako želite izaći iz dvorane, učinite to tiho. Dakle, radi se o pitanju strategije e, s ciljem i jačanja intelektualnog, zaštiti intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. To je izvješće o prijedlogu komisije, riječ dajem izvjestiteljici gospođi Mioska. Hvala lijepa. Pa, predsjedniče, kao što sam rekao na prvoj raspravi, odlučili smo zajedno s predsjednikom s komisijom da pokrenemo zakonodavnu inicijativu kako bismo reagirali na rad koji je komisija u srpnju 2014. predstavila. Tu se preuzima dakle, strategija zaštite prava intelektualnog vlasništva i uzima u obzir sve promjene koje, do kojih je došlo tijekom prethodnih godina, osobito u digitalnom svijetu, a to naravno predstavlja izazove koje se ne može prevazujući instrumentima koji su nam do sad bili na raspolaganju. Dakle, nakon te razmjene mišljenja predstavili smo nacrt izvješća koji ću vam ukratko danas predstaviti. I tu se komentira ova strategija, iznose se njezini dobri i loši aspekti. Poći ću od nekih e, općih e, aspekata i onda iznijeti kako je izrađen ta, izrađeno izvješće. Općenito govoreći, mi smo zadovoljni s postupkom i pristupom komisije koja nam je predstavila strategiju i zadovoljni smo što e, rad i trud koji je uložen prethodnih godina nije propao, tu govorim o raspravi o kaku. Dakle, tu se radilo na pokušaju da se isprave greške koje se koje su ishodile u borbi protiv krivotvorenja. U novoj strategiji sadržani su neki pozitivni aspekti. Smatram da je strategija uravnotežena jer s jedne strane ističe potrebu da se gleda na van, dakle da se ima koherentna strategija prema trećim zemljama i da izvješća trebaju biti sukladna s unutarnjim stavovima, no poduzet, predložene su neke mjere, ali ne vidimo kako se namjerava provesti te mjere. Dakle, uviđamo da je napravljen prvi korak, tu se na nužnosti da, ima, da postoje ataše helpdesk, savjetnici za treće zemlje, kako bi se poboljšale norme provedba sankcija u slučaju nepoštovanja našeg intelektualnog vlasništva, ali postoji neka ograničenja. Pozitivni aspekti strategije komisije su sljedeći. Kao prvo, tu se ljubazno inzistira kod država da ratificiraju dokument, dakle tu se radi o jednom blagom pritisku. Zatim, odnos e, između država, članica, komisije i poduzeća za, e, za podjelu odgovornosti kako bi se uspostavili nužni programi. Sljedeći su negativni aspekti. Ne pravi se razlika između e, fizičkih i digitalnih dobara. i ono što je rečeno nije dostatno. To se ne smatra nužnošću kako bi strategija bila učinkovita. Drugi negativni aspekt jest referenca na usvojene mjere prema zemljama koje manje paze na zaštitu intelektualnog vlasništva. U svom izvješću ovome svemu dodajem još jedan niz elemenata koji mi se čine važnim. Konačni cilj izvješća treba biti da se jamči dobra ravnoteža između interesa nositelja prava i e, krajnjih korisnika. I to je ta filozofija na kojoj je izrađeno izvješće. Mi smo također podcrtali nužnost da se povežu zaštita intelektualnog prava i druge politike imajući na umu činjenicu da je krivotvorenje danas nešto što se tiče igračaka, prehrambenih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i da to sve može imati velik učinak na zdravlje naših sugrađana. Također znamo da organizirani kriminal sudjeluje u toj industriji krivotvorenja. Tako da je nužno usvojiti strategiju koja će biti povezana s politikama borbe protiv organiziranog kriminala. Ta veza mora biti uspostavljena. Zatim ističem određene specifične elemente kao što je na primjer nužnost da se bolje bori protiv krivotvorenja i pravi razlika između fizičkih i digitalnih eh, dobara zatim potrebe da se pokrene javna rasprava o tom pitanju, jer svi su jako svjesni značaja tog pitanja. Također smatramo da je nužno uspostaviti sporazume različitih vrsta jer znamo da je borba protiv krivotvorenja i zaštita, učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva važna, ali za to je nužno da sudjeluje veliki dio dionika. Naprimjer, mora se uspostaviti e, suradnja između komisije IKANA i moramo imati sudjelovanje e, europskih poduzeća i neke druge dionike kao su banke, sustavi elektronskog e, plaćanja kako bismo imali i mogli uspostaviti E, jako brzo sustav e, sankcioniranja. Također mislimo da je nužno razmatrati uspostavu konvergencije i e, viših norma tamo parem gdje ćemo pregovarati s trećim zemljama. I također svaki put kada komisija pregovara trgovinske, sveobuhvatne trgovinske pregovore, poglavlje koje se tiče intelektualnog vlasništva mora biti smatrano kao jedno od glavnih poglavlja, to ne smije biti samo dodatak, adendum, To poglavlje mora biti znatno jasnije ucrtano u samu bit sporazuma i e, bolje, e, jasnije zaštititi oznaku geografskog porijekla i Međunarodna e, svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo mora raspolagati dovoljnim resursima koji će omogućiti da djeluje kako to spada i e, da bude u potpunosti neovisna. Eto, ja ću stati sada s komentarima i spremna sam saslušati sve vaše prijedloge koji će poboljšati izvješće. Hvala lijepa. Sada su na redu izvjestitelji u e, sjeni kao prvi gospodin Fizas. hvala predsjedniče uvaženi kolege. Najprije želim čestitati izvjestelju koji je dobro radio. Imali smo raz sastanak izvjestitelja u Sjeni juče, to je bilo jako produktivno. Juče sam mogao razgovarati o ovom izvješću o, i imam dva pitanja. Dakle, ponavljam, izvješće mi se čini jako dobrim čak je potpunije od prijedloga komisije u određenim aspektima, tako da ne mislim da treba očekivati da dođe bilo do nekih većih poteškoća, barem što se tiče moga kluba zastupnika, neće nam biti teško podržati ovo izvješće. No, imajući to na umu, e, želio bi se vratiti na tri e, točke kojima smo raspravljali jučer i koje bih želio ovdje spomenuti i da se o tome raspravlja. U točci 12. to izvješća izvjestiteljica traži da sporazum TRIPS bude e, fleksibilnije primjenjen. To bi moglo dakle pretpostavljati da se oslabe odredbe sporazuma TRIPS što nije u skladu s ciljem zaštite, odnosno jačanja zaštite. No, jučer je izvjesteljica istaknula da to nije njen cilj. Tako da smo mi predložili amandman da se to precizirate. U, e, pod točkom 20. rečeno je da, da komisija mora imati strategiju, da se mora uspostaviti strategija e, kod banaka da se automatski sankcionira e, prevara na internetu. Na prvi pogled nam se ne čini da možemo podržati tako nešto jer nam se ne čini izvodljivim da banke primjenjuju takve sankcije. Ne čini nam se normalnim da je, da pripada na bankama da e, reagiraju. To nam je jako problematično. Zatim imamo određenu zadršku glede točke 22. Naime, ne smijemo zaboraviti da svi članovi Europske unije nisu potpisali sporazume o kojima se koji su spomenuti pod stavkom 22. Ako države članice nisu potpisnice, neke države članice nisu potpisnice tih sporazuma, onda ne vidim na koji način možemo tražiti od njih ratifikaciju tih sporazuma kako bi ih se primijenilo. Ne smijemo također zaboraviti da sve države nisu jednako razvijene što znači da naši zahtjevi moraju to imati na umu. Osobito kada se radi o pristupu SPG+. Tražiti dakle ratifikaciju i pozvati zainteresirane države da pojačaju svoje uložene napore i ohrabrivati ih u tome, to mi je prihvatljivo. Što se svog tiče, ponavljam da nam nije problem da se složimo dakle sa stavom izvjestiteljice. Ema, izvoli. Hvala. Želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom nacrtu izvješća. Većinu toga možemo podržati i kao što je to izvjestiteljica rekla u svom uvodnom izlaganju i što sam ja istakla našo razmjeni mišljenja juče, e, borba protiv IP povreda je ograničena i usprkos e, svemu što je tehnologija i društvo imala e, veliku učinak na IP pitanja. Dakle, dopuste da se osvrne na prve stvari koje su iznesene i u komunikaciji komisije i u nastu izvješća. Dakle, čini nam se da imamo neprikladnu ravnotežu e, između interesa e, nositelja prava i korisnika. To je u nekoliko navrata spomenuto izvješću i moramo učiniti sve što je moguće kod donosilja odluka da se od stvari ta ravnoteža moramo e, se moramo vidjeti kako na najbolji mogući način to e, ostvariti. Već sam e, to spominjala u okviru rada na akti i žela bih šuti što izvjestiteljica misli da se može ostvariti. Glede evaluacije akte, na primjer. Dakle, mislim da moramo riješiti ovo pitanje i ja se zalažem za to da se nađe način da se pojača svijest u javnosti i kod potrošača e, o nedovoljnoj provedbi e, zaštite intelektualnog vlasništva i usput e, u napomeni H mislim da moramo imati na umu ne samo gospodarske i socijalne konsekvence za poslovne subjekte u EU, već isto tako i e, potrebu da se zaštiti stvarateljstvo kreativnost, jer kreativni ciklus će biti zaustavljen ako se ne napravi i to će imati velikih konsekvenci jer e, nećemo onda moći uživati u velikom e, dijapazonu proizvoda za koji smo mi u Europi poznati. U se slažem s izvjestiteljicom kada govori da e, komisija mora konkretno reći koje rezultate moramo zaštititi. Dakle, možda nam komisija može objasniti i e, koji su to budući prijedlozi dodatni kako bismo se mogli učinkovitije baviti s ovim. I u vezi s ovim e, moramo u državnom članicama imati koordinirani djelovanje moramo gledati na nadzor tržišta i na e, carine i osobito e, organizirano se boriti protiv organiziranog kriminala i kada se radi o prioritetnim državama i regionalnim blokovima mislim da će to biti od velikog značaja za budući rad i od ključnog značaja biti će biti pristup komisije glede zaštite intelektualnog vlasništva dakle vidjeti kako se mogu napraviti visoka, uspostaviti visoka mjerila zaštite to je jako važno, dakle na tome treba raditi. Podržavam eh, dakle ovaj zahtjev, eh, poziv da komisija i dalje ulaže truda, radi na tome u zemljama u razvoju i da, da se postara da eh, oni poboljšaju svoje, svoj sustav zaštite intelektualnog vlasništva i isto tako zaštite intelektualnog vlasništva Europske unije prema trećim zemljama. Kako bi se to napravilo, same države članice moraju ratificirati međunarodne sporazume kao što je e, sporazum Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, jer ne možemo biti, ne možemo ozbiljno tražiti da netko usvaja kao što je Svjetska trgovinska organizacija e, taj sporazum ako naše države članice to nisu sve napravile. Dakle, e, podržavam e, to da se malo pobliže surađuju s državama članicama kako bi se to sve završilo i uradilo. Imam donekle zabrinutost e, glede stavka 20, točke 22, e, kao što je rekao kolega, dakle, govori se o GSP preferencima, GSP, plus 2 je problematično glede zaštite ljudskih prava i ako ćemo slijediti e, prijedlog izvjestiteljice, onda će GSP Plus e, biti problematično. Dakle, ako želimo dobro zaštititi, intelektualna prava, onda moramo to malo jasnije formulirati u nekim drugim e, mjestima, osobito kada se radi o zemljom razvoju i zaštiti intelektualnog vlasništva. Dakle, možda možemo doći do sporazuma s tim u vezi. Također, zaključno, želim spomenuti stavak 36 i tu straže od komisije da e, podzme dodatne mjere glede proširenja e, zaštite zemljopisnog porijekla na proizvode koji nisu od isključivo poljoprivredni, dakle nemamo ništa dodatno s tim u vezi i nadvezujem se na Zelnu knjigu komisije, tako da mislim da ne trebamo prejudicirati rezultat e, tog rada, te potičem komisiju da sačeka prije nego što poduzme bilo kakve dodatne korake a u svakom slučaju se veselim e, raspravi e, koju ćemo imati narednih tjedana s kolegama kako bismo pojačali dakle, zaštitu intelektualnog vlasništva. hvala, Helmut, izvoli. Hvala predsjedniče. Moram zamijeniti kolegicu koja je bila izvjesteljica za naš klub zastupnika, tako da me zamolila E, da ja prenesem njenu poruku jer je danas u Nizozemskoj gdje su izbori u njenoj regiji. Dakle, ona želi zahvaliti izvjestiteljici na pristupu i koji je imala i na izvješću. Želim naglasiti kako određeni elementi u izvješću e, gospođe Zamborske s kojim se slažemo iz gungl ali imaju i neki elementi koje bismo željeli dodati. Osobito želi inzistirati na tome da moramo izvući određenu pouku iz, iz sporazuma akta i da nas je europska javnost podsjetila da ostanemo daleko od velikog brata Mare inzistira na javnoj raspravi o tijelima provedbe zakona i e, o transparentnosti. No u svakom slučaju ne mislimo da bi bilo dobro da tržište e, samo odlučuje o tome. Tržište je dobro za ostvarenje dobiti interesa, ali nije dobro za neke druge elemente, tako da e, se, da nam je problematičan ovaj element e, pod točkom 27. Tu se radi o lijekovima, lijekovi su za zaštitu ljudi, a ne isključivo za tržište, tako da u ovom e, našem trenutnom sustavu e, farmaceutska industrija samo izvlači korist, a ne, ne pazi na zaštitu intelektualnog vlasništva. Imamo problem i sa točkom 31. Tu e, imamo Europski ured za patente u Minhenu. Dobro je da se udruže snage. No, isto tako IPR, e, dakle, zaštita zašta intelektualnog vlasništva, tu smo donek, više skeptični od drugih glede slobodno-trgovinskih sporazuma, ali ne vidimo zašto bi tu zašto intelektualnog vlasništva trebalo biti ključni element. I u skladu s tim također Ran Marin ne vidi zašto bi Europska komisija imala ikakvu ulogu u rješavanju sporova, osobito kada se radi o sporovima sa poduzetnicima pod točkom 43. Zar to ne bi trebalo biti nacionalnoj nadležnosti? I zaključno e, ona ne vidi zašto se zašta intelektualnih prava e, zašto, zašto naši sugrađani bi bili bolje informirani o tome svemu. I zaključno želim reći da bi nova intervencija trebala biti ići u korist e, društva i individuama, e, pojedincima što se tiče lijekova, na primjer tržišta lijekova, to treba biti u korist društva, a ne poduzeća. I to sve treba pomoći da se e, razvija istraživanje e, nove infrastrukture koje su potrebne, koje imaju smisla i ima smisla da se koriste, odnosno dobit dijeli s društvom, tako da ona želi naglasiti da vjerujemo više u suradnju nego e, taj jedinstveni federalni pristup. Hvala, sad Janik. Hvala. Hvala izvjesteljici na radu. Ovo je složena tema jer već godinama nastojimo iznaći pravu mjeru između zaštite stvaralaštva, inovacije i dinamike kojom skreće društvo i s druge strane izbjegavanja da se ta zašta pretvori u monopol ili u rentjerstvo za određene dionike tržišta. Ono što je zanimljivo u ovom izvješću jest upravo ta, e, to razlikovanje koje je uspostavljeno između fizičkih dobara i digitalnih dobara, jer to je, to je jedan sektor u kojem imamo stalnu, stalni razvoj i gdje sami dionici nisu u potpunosti svjesni koja je prava mjera sredina između otvorenosti, podjele i pravednog e, plaćanja onih e, koji stvaraju i koji inoviraju. Naravno ima jedno važno pitanje, a to je pitanje odgovornosti pružatelja internetskih usluga. To je bila jako važna rasprava u okviru pregovora akta i e, djelomično odgovorno za neuspjeh istog. Dakle, evo, na primjer, izvjesteljica u članku 19. ističe da, istin za volju, odgovornost e, pružatelja usluge je bila podcijenjena i treba se osvrnuti ka složenijoj strategiji i odgovornosti, ali htio bih znati što ona po tim podrazumijeva u tom stavku, dakle, e, osobito kada se radi o temama koje su spomenute kao što je odgovornost pružatelja internetskih usluga i pitanja neutralnosti interneta. Hvala. Merci. EFCD, I have no shadow, no. da ja nema e, izvjestelja u sjeni. Prema tome nitko se druge nije javio za riječ. Dat ću riječ gospodinu Pedru Velasku koji predstavlja Europsku komisiju. Hvala. Najprije se želimo zahvaliti izvjestiteljice, ona je vrlo otvorena i e, tako je i pripremila izvješće. Bila je na raspolaganju, slušala nas je i dobro se dakle pripremila. Uz za početak ćemo dati e, različite elemente vezane za tu strategiju uslijed e, pozitivne procjene strategije Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Umjeren je pristup gdje se pokušavaju uskladiti vrlo različiti interesi, koji puta sasvim oprečni interesi. To je nešto o čemu stalno treba voditi računa Europska komisija, pretpostavljam i Europski parlament. S jedne strane e, treba uskladiti provedbu zaštite intelektualnog vlasništva, a s druge strane trebamo uzeti u obzir općenito zakonske propise koje vrijede u Europskoj e, uniji. Vrlo je važno da potrošači budu dobro obavješteni o tim pitanjima, a observatorij o kojem smo govorili vrlo je važan. On treba i provoditi ispitivanja, ali isto tako i obavještavati o razvojima na tom planu. Treba raditi na zaštiti intelektualnog vlasništva i u trećim zemljama. To je naravno nešto što nije u rukama opće uprave koje ja radim. Moramo raditi u suradnji s glavnom upravom za razvoj i naravno u suradnji e, s Europskim parlamentom. Pitanje pristupa lijekovima je nešto što je vrlo široko pitanje koje nadilazi samo pitanje intelektualnog vlasništva. Dakle, puno je složenije. Postoji potreba da europsko zakonodavstvo bude usklađeno i e, to vi prema trećim zemljama također, jer ne možemo tražiti od drugih da rade ono što ne radimo sami. Važno je također promicati ova pitanja u multilateralnim forumima kao svjetska organizacija zaštitu intelektualnog vlasništva ili pak svjetska trgovinska organizacija. U novom pristupu komisije u, u to se pitanje stavlja i u nove trgovinske sporazume, primjerice onog što smo sklopili s Korejom i e, sa ovim i onom gdje kojeg sklapamo sa SAD-om. Govorimo ponekad i o onoj e, mekoj diplomaciji. Surađujemo i s e, europskim dionicima gdje mi promičemo i zastupamo njihove interese u trećim zemljama kada sa vladama tih e, prioritetnih trećih zemalja imamo konstruktivne dijaloge, a isto tako radimo kada surađujemo s regionalnim organizacijama. Uočili smo neke od prijedloga izvješća koje idu i dalje od prijedloga iz naše strategije. Primjerice, e, povezanost organiziranog kriminala i kršenja e, prava intelektualnog vlasništva. To je nešto novo, za sada još ne postoji europska pravna stečevina na tu temu. Što se tiče e, eh, i također smo to uzeli u obzir. Što se tiče GSPA plus i eh, zaštita in, intelektualnog vlasništva, to je nešto čime smo se pozabavili pripremajući ovu strategiju. Radi se o složenom pitanju, međutim, bude li parlament za kraj predložio da se time pozabavimo detaljnije, to ćemo i učiniti. Iako moram reći da smo već dosta posla na tom planu obavili. I isto tako e, da radimo na rješavanju sporova vezanim za zaštitu intelektualnog vlasništva u sustavu VTO-a traži se da treće zemlje te odredbe preuzmu svoje zakone. To se obično i napravi, ali tamo gdje je, se javlja problem jest samo primjena tih zakona. Što se pak tiče pitanja vezano za same resurse Mi sada pokušavamo popisati e, razne e, mjere provedbe. Ja ću primjerice sljedećeg tjedna biti u Turskoj gdje ću predsjedavati forumom o zaštitu intelektualnog vlasništva. Sve više radimo s državama članicama e, i tu radimo na koordiniranju napora. Surađujemo i također sa zainteresiranim stranama E, nakon objave strategije održat ćemo sastanak gdje ćemo govoriti o e, pristupu lijekovima. Tu dobro surađujemo s nevladinim organizacijama. Na kraju postoje i neki prijedlozi u samoj preporuci koji nisu izravno vezani za trgovinu. I o tome smo razgovarali s kolegama. Dakle, sve ono što je vezano za posrednike, za memorandum o e, razumijevanju, o e, web stranicama koje prodaju krivotvorenu robu. U ono vrijeme je povjerenik, to u prošlom sazivu je e, povjerenik Barnje o tome pisao, a sada na tome radi Gigi Grove. Međutim, treba ćemo više još raditi na tome. Imamo također i mjere vezane za treće zemlje i strategije kao recimo sankcije na planu bankarstva. E, čuli smo također i primjedbe vezane za cijene farmaceutskih proizvoda i to da treba izbjeći da se stvore monopoli u farmaceutskoj industriji. To je više vezano za tržišno natjecanje nego li za politike vezane za intelektualno vlasništvo. Znamo da Europski parlament želi saslušati e, naše probleme. E, imamo problema naravno sa kadrovima, e, jer ovdje ima je to jedno velika, veliko opterećenje ovdje. Dodajem još da što se tiče zapadne Samoe, to nije jedno od naših prioritetnih zemalja, ali kada bismo mogli imati ataše za intelektualno vlasništvo, koji bi bili u istočnoj Europi i centralnoj Aziji ili Latinskoj Americi ili Aziji općenito, E, to bi bilo dobro. Međutim, to pokušavamo rješavati na drugi način. E, već smo uspjeli poslati osobu zaduženu za intelektualnu vlasništvu u Kinu. Radimo putem e, naših predstavništava, ali imamo problema s kadrovima. Želimo dakle nastaviti raspravu i uzeli smo na znanje sve ono što nam parlament može predložiti. Radi se o nečemu što se radi na dugi rok, strategija se mora primijeniti u sljedećih pet godina i zato je uvijek dobro čuti nove ideje i nove mjere. Hvala. Sada riječ ima izvjestiteljica. Puno hvala. Hvala vam na svim e, komentarima i isto tako e, ću pokušati sada reagirati na vaše primjedbe. Odmah vam sada želim reći da sam i ja sama pripremila nekoliko amandmana na osnovu e, primjedbi koje sam primila ovog tjedna i e, koje odgovaraju upravo na neke od e, argumenata o kojima ste govorili jutros. Počet ću od vrlo konkretnih argumenata točka 12. o kojoj je govorio e, kolega iz EPP-a. Radi se o fleksibilnoj primjeni vezano za TRIPS. E, ja sam već bila i pripremila jedan amandman na tu temu jer e, nije bila dobro stročeno. Ovo što je ovdje pisalo zapravo bi trebalo biti da se traže učinkoviti modaliteti s obzirom na to o kojoj se zemlji radi i gdje se mora intervenirati. Uvjeren sam da možemo naći bolju fermelaciju da to izrazimo. Onda argumenti vezano za intervenciju banaka o kojoj je govorilo nekolicina kolega. Dakle, mojim sam prijedlogom jednostavno htjela uočiti koji su to drugi subjekti koji mogu podijeliti odgovornost za interveniranje tamo gdje dođe do kršenja. Kako bi e, smo jednostavno pokušali nanoknaditi manjkavost gdje neki subjekti se jako obogate prodajom krivotvorene robe. Moramo naći nove modalitete kako bi se moglo zaista odmah intervenirati na onom planu gdje dođe do kršenja. Postoji i točka o JSpace Plus. Mojim prijedlogom ne želim još više pogoršati situaciju sa zemljama s kojima imamo sporazum. Dakle, ne možemo stalno tražiti više i ponekada ti zahtjevi izgledaju puno veći nego one kojima mi moramo udovoljiti na unutarnjem tržištu. Smatram, međutim, ipak da je komisija već uočila neke prijedloge, a krivotvorenje drugim riječima nepoštivanje intelektualnog vlasništva zadireju neke aspekte koje se odnose na zdravlje građana. Stoga mislim da s obzirom da se bavimo zaštitom okoliša, ljudskih prava i rada, naša je obveza da uočimo i koja je to vrsta krivotvorene robe koja ima značajne posljedice i za građane trećih zemalja. Tu mislim da to može biti korisno u odnosima s trećim zemljama. Što se tiče oznaka geografskog porijekla, to nije sve. Kada se radi i također o e, autorskim pravima, mislim da e, imamo prijedlog komisije o internim normama, ali mislim da ne treba se zapravo e, raditi na uštrb naše rasprave. Ono što, ili ne smijemo imati predrasude, ali moramo biti koherentni. Postoje teme koje moraju biti međusobno povezane i mislim da to moramo naglasiti. Po pitanju lijekova slažem se u potpunosti e, s tim da lijekovi nisu nešto što mora regulirati isključivo tržište jer su oni nešto što se itekako odnosi na zdravlje građana. Ono što mislim međutim je da trebamo identificirati područja gdje su ti lijekovi jako važni i kako bismo izbjegli da se stvore sasvim iskrivljeni mehanizmi i kako bi došlo do zloporabe kanala i na kraju da se lijekovi prodaju u trećim zemljama i to po cijeni koja je drugačija od one koje se daje tamo gdje je nužno intervenirati mm, i dati odgovarajuće cijene u onim zemljama gdje iz zbog siromaštva to, to treba biti tako. Dakle, ja ne želim reći da se lijekove treba tretirati prema različitim kriterijima, već je moj cilj da se spriječe mogućnosti e, da se takve e, situacije zloporabe. Što se tiče observatorija, ne mislim da se treba ustanoviti novi observatori, već da se treba na najbolji mogući način koristiti već postojeći i to s brojem ljudi koji tamo već rade. Trebamo tražiti od komisije dobru koordinaciju i ne bi trebalo prebaciti tu nadležnost na države članice. Mislim da je komisija ta koja treba igrati ulogu koordinatora kako što se tiče onoga djelovanja na carinama i kad se radi o podršci koje se daje u trećim zemljama. Sada e, nisam govorila o tome, ali u izvješću sam u više navrata spomenula da je nužno da bilateralni i multilateralni forumi moraju biti forumi s kojima surađujemo. Ali sam rekla da se o intelektualnom vlasništvu mora govoriti i u bilateralnim sporazumima, jer komisija sada puno na njima radi, ali ovdje nema nikakvih e, isključivanja i multilateralni forumi su i dalje prioritetni. Što se tiče pružatelja usluga na internetu, tu je situacija puno delikatnija od one e, koja je u prošlom e, parlamentarnom sazivu rezultirala odbacivanjem akte. Smatram da je po tom pitanju, i to sam rekla nekoliko puta, dakle nužno je imati što e, bolji, umjereniji pristup koliko je moguće. Osobno ne želim dati pružiteljima usluga na internetu dati veću, veći značaj, ali mislim da moramo raditi na oslovi onih memoranduma o razumijevanju koje već postoje i koje se sasvim sigurno mogu i poboljšati. Zašto? Zato što se treba dati zahtjev da različiti dionici sudjeluju u tome kako bi se ostvario isti cilj. A tamo gdje je došlo do kršenja i to je ustanovljeno, određene web stranice i određeni e, pružatelji usluga mogu se blokirati to stoji u europskim zakonskim propisima, tako je već presudio Europski sud. Smatram da su ovo samo neke indikacije, ali nadam se da će ih komisija uzeti u obzir te na osnovi njih razraditi što učinkovitiju strategiju. Podsjećam vas da je nužno da se i građani moraju što je više moguće u to uključiti, jer je to jedini način da inicijativa bude s jedne strane učinkovita, a s druge strane da građani smatraju da to ide u njihovom interesu, a ne da ne, je to protiv njihovog interesa. Hvala lijepa. Time završavamo e, raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Rok za predaju amandmana je 23. ožujak u 17 sati. Na sljedećem sastanku odbora ćemo onda razgovarati o tim amandmanima, a 7. ožujka ćemo glasati. Prelazimo na točku dnevnog reda 13. Tu se radi o mišljenju odbora INTA o Europskoj strategiji za energetsku sigurnost. Rok za amandmane je bio 26. veljače. Uloženo je 83 amandmana. Riječ dajem izvjestitelju Helmutu Šolcu. Hvala lijepa gospodine predsjedniče dopustite da najprije e, svim kolegama i kolegicama e, izvjestiteljima u Sjeni i drugim kolegama iz odbora zahvalim na e, konstruktivnoj suradnji i angažiranom radu na ovom izvješću, o mišljenju o izvješću koje je priredio kolega Algardas iz odbora Intre. Ovo je vrlo sveobuhvatna tema koja sadrži mnoge aspekte naše energetske svakodnevnice u Europskoj uniji, ali i u trećim zemljama, jer tu se govori i o e, međunarodnim e, aspektima ove problematike. Dakle, mišljenje koje smo izradili staro je već godinu dana. Dakle, kad 7. svibnja budemo glasali, to će biti godinu dana nakon e, što je e, stigao prijedlog komisije. U međuvremenu došlo je e, do novih izražavanja novih mišljenja, odnosno prijedloga novog e, povjerenika Šefkovića, a i najavljene su e, daljnje daljnji događaj u vezi sa konferencijom u Parizu, a nadalje i što se tiče e, cilja u vezi sa interkonektorima. Dakle, mi smo tu zapravo sa ovim našim e, izvješćem na početku daljnjeg e, angažmana Europskog parlamenta na ovoj e, temi. Znači, naš posao nije bio lak i zato sam se složio sa izvjestiteljem da odložimo glasanje kako bismo dobili još nešto vremena za bavljenje e, tim novim aspektima e, energetske unije. Moramo imati na umu da e, i rad na 83 uložena amandmana, eventualnim usmenim amandmanima također je još pred nama. E, mi se u našem mišljenju bavimo svim pitanjima e, gospodarske suradnje na području opskrbe energijom, proizvodnje energije, uštede energije i borbe protiv energetskog siromaštva. Mnogi amandmani idu upravo u tom smjeru. E, jedan došlo je do e, slaganja između izvjestitelja i izvjestitelja u smjen, sjeni e, u vezi sa ovim aspektima tako da smo e, uspjeli doći do jednog razumnog mišljenja uz uzimanje u obzir uloženih amandmana i izraženih mišljenja kolegice i kolega, tako da smo, da je pred nama jedan niz postignutih kompromisa. E, tu se radi osobito o pitanju o pitanju proizvodnje energije i energetskoj sigurnosti u okviru međunarodnih trgovinskih sporazuma. Radi se o proizvodnji struje unutar Europske unije i o suradnji sa trećim zemljama kako bi se smanjila naša ovisnost e, u vezi sa opskrbom energijom. Zanimljivi E, prijedlozi došli su e, na temu diversifikacije energetskog miksa. Dakle, što se tiče zaštite e, borbe protiv klimatskih promjena, Samo e, da zaključim, mislim da je e, bilo potrebno pogledati sve te kompleks, sva kompleksna pitanja koja se tiču opskrbe energijom Mi smo e, tu uzeli u obzir i globalne aspekte e, u vezi sa opskrbom energijom i samo želim naglasiti da je moje stajalište da pristup e, energiji je jedno od temeljnih ljudskih prava samo želim još e, za kraj zahvaliti osoblju tajništva na e, njihovoj e, podršci. Pokušat ću održati sastanak sa izvjestiteljima u sjeni sljedeći tjedan kako bismo počeli raditi na kompromisima jer zapravo i nemamo previše vremena obzirom na uskrs. Hvala lijepa. Sad riječ dajem e, izvjestiteljima u sjeni. Kao prvi gospodin Seifeld. Iskreno rečeno, htio sam čestitati izvjestitelju jer bilo je vrlo teško, bilo mu je vrlo teško E, imao je težak posao obzirom na veliki broj uloženih amandmana, precizno rečeno 83. E, dakle, bilo je teško tu doći do solidnih kompromisa u situaciji gdje, gdje bi sadržaj bio prihvatljiv. Poteškoća je bila u činjenici da po mojoj procjeni e, originalni tekst mišljenja bi bio neprihvatljiv, ali i mnogi od uloženih amandmana bili bi e, teško prihvatljivi. Po mojoj procjeni, mnogi amandmani e, se zapravo uopće i ne odnose na dokument o kojem se radi. Čini se da su se tu ljudi bavili E, pitanjima kao što su općenito energetska politika i politika u vezi sa klimatskim promjenama i oni to brkaju sa strategijom u vezi sa energetskom sigurnošću. E, to nije Dakle, ovdje se radi specifično o strategiji Europske unije, a to je nešto sasvim drugo. Energetska politika i klimatska politika e, bi trebala biti jedna horizontalna politika koja se bavi svim izazovima na e, globalnoj razini, ali politike, odnosno e, strategije bi trebali biti vrlo precizni dokumenti sa vrlo precizno definiranim opsegom E, gdje se bavimo samo onim ciljevima i onim smjerovima koji su relevantni za sigurnost opskrbe energijom u Europskoj uniji. I ako pod taj kišobran e, pokušate staviti općenite ideološke ideje e, stvari koje možda smatrate izvedivima, međutim e, u ovako konkretnom dokumentu koji e, se tiče e, strategije energetske sigurnosti nema po mom mišljenju smisla uključivati te opće i ideološke stvari. Dakle, ti su amandmani imali vrlo malo veze sa energetskom sigurnošću Europske unije. Zato e, se radi o tome da se dođe do sedam kompromisa od svih tih 83 amandmana, što je bio vrlo veliki izazov. E, iznalaženje tih e, kompromisa će nam omogućiti da glasamo o ovom mišljenju. Dopustite da budem konkretniji i da se samo ukratko osvrnem na e, neke prijedloge jer postoje izvjesni kompromisi koji su sami po sebi prihvatljivi, ali ima i drugih gdje bi, je, gdje bi ih još, gdje je još potrebno malo, mala prilagodba. Na kompromis 1 po mom mišljenju e, tu bi trebalo naglasiti europsku e, energetsku sigurnost, a tek onda tu možemo e, razmišljati o klimatskoj politici. jer ta se problematika može na učinkovit način, njoj se može pristupiti samo na globalnoj razini. globalni izazovi nemaju veze sa energetskom sigurnošću konkretnih 28 zemalja članica Europske unije. Kao treće, u ovim amandmanima ja predlažem da se promijeni formulacija gdje stoji da e, energetska učinkovitost je jedini jedini instrument kojim se može postići energetska e, samodostatnost, to je samo jedna od tih metoda. E, nadalje, e, kad je riječ o našoj e, konkurentnosti, radi se o našem gospodarstvu, ako naše gospodarstvo ne može biti konkurentno, onda možemo zaboraviti energetsku e, sigurnost. U ovakvom dokumentu, po mom mišljenju, mora postojati jedna kohezija što se tiče formulacija. Tako da ako u nekim, na nekim mjestima se citiraju statistički podaci, a na drugim e, mjestima ne, onda taj dokument ukupno nije koherentan. Nadalje, što se tiče kompromisa 3, mislim da ako želimo tu e, govoriti o direktnim stranim ulaganjima, onda bi tu trebalo govoriti o transferu infrastrukture, a ne o bilo kojoj e, infrastrukturi jer teško je zamisliti da se ne bi dopustila dopustile e, direktne strane investicije u energetski sektor u Europi. Nećemo nikada imati e, situaciju da samo nacionalne e, kompanije su investitori kod takvih investicija. Mislim da bi se tu trebalo govoriti o provedbi e, ekon, e, energetskog e, zakonodavstva iz polja energetike, a ne samo o energetskoj učinkovitosti. Mislim da ne bismo tu trebali imati tako uzak pogled. Također bismo trebali izbrisati dio teksta koji se odnosi na kurs eura prema dolaru Kompromis 4 je u redu, kompromis 5 je također u redu. E, sada što se tiče kompromisa 6, tu mislim da bismo se trebali koncentrirati na europsku dimenziju energetske sigurnosti, a ne na globalne izazove. Trebamo izbrisati spominjanje energetske učinkovitosti. E, mi ovdje govorimo o europskoj energetskoj sigurnosti. Dopustite da vas podsjetim i e, ciljevi u Africi i Aziji nemaju s tim veze i konačno dolazimo do kompromisa broj 7. Ja sam uvjeren da je tu fokus previše uzak što se tiče pohrane energije i novih tehnologija. Da, trebamo podržati financiranje i podršku novim tehnologijama u energetskom sektoru, također i zelene energije, ali u vezi sa pohranom energije. Ako to suzite u jednom ovakvom dokumentu kao što je dokument o našoj energetskoj e, strategiji energetske sigurnosti, ako to suzimo na samo ove konkretne teme, mislim da to ne bi bilo ispravno. E, ne možete govoriti o pohrani energije i odma govoriti o vrstama energije koje ćete pohraniti. Također je e, suvišno govoriti o neophodnosti da se uklone e, carinske barijere. Mislim da nam cilj treba biti da se smanje E, naknade za bilo kakvu novu, bilo koju novu tehnologiju koja će služiti povećanju energetske učinkovitosti i energetske sigurnosti u Europi. Mislim da će to biti koristo i nama i za treće zemlje. Hvala lijepa, gospodine Senfeld. E, ja sam sljedeći izvjestitelj u, smje, u Sjeni, pa sad uzimam riječ u toj funkciji. Gospodine Sjenfeld, ja sam doista mišljenja da pitanje proizvodnje energije u trećim zemljama ima veze sa našoj energetskom sigurnošću jer e, potražnja na globalnoj razini za e, sirovinama i energijom je sve veća i tu ulazimo u sasvim e, drugčije situacije nego što su bile do sada što ima veze i sa energetskom učinkovitošću i e, orijentacijom na energiju iz obnovljivih izvora i to ima utjecaj na našu e, energetsku sigurnost, odnosno stabilizaciju. E, u trećim zemljama se uvode nove tehnologije i europska industrija od toga može profitirati gotovo 30% takvih proizvoda dolazi iz Europe. Dakle, ja mislim da u trgovinskim sporazumima trebamo uključiti i tu dimenziju. To su tri stvari koje me osobito zanimaju i koje e, su uključene u e, te predložene kompromise. Dakle, s jedne strane e, trebamo formulirati da se u trgovinskim sporazumima treba predvidjeti sprečavanje nelojalne konkurencije jer to ima utjecaj na naše strukture, naše energetske ovisnosti, a time na kraju krajeva i na pitanje smanjenje smanjenja naše e, energetske e, ovisnosti. Po mom mišljenju je u redu razmišljati o našim trgovinskim sporazumima, odnosno o tome da u njih uključimo i e, poglavlja o e, opskrbi energijom. Mislim da i kod pitanja smjera naše energetske politike i kod pitanja diverzifikacije e, opskrbe i kod pitanja održive proizvodnje energije vrijedi i u bilateralnim trgovinskim sporazumima e, imati ta poglavlja i ugovoriti i e, standarde kvalitete kako bi se osiguralo da e, područje energije uključimo u naše trgovinske sporazume i bilo bi mi drago kada bismo e, i to stajalište uključili u ovo mišljenje jer mi kao odbor INTA e, smo nadležni za trgovinske sporazume i za nas je to od odlučujuće važnosti. Nadalje, što se tiče pitanja energetskih ugovora sa trećim zemljama, e, situacija je ta da smo prije nekoliko godina formulirali zakone po kojima e, želimo jaču koordinaciju europskih ugovora sa trećim zemljama, ali vijeće je odbilo e, dati podršku tome. Dakle, tu se sad radi zapravo o jednoj obavezi informiranja e, o takvim ugovorima sa trećim zemljama, ali nema koordinacije e, te politike kad je riječ o opskrbi energijom iz trećih zemalja. Helmut Scholz je rekao da već jako dugo razgovaramo o ovom izvješću, a sad prije nekoliko tjedana konfrontirali smo bili smo konfrontirani s jednim novim paketom komisija o energetskoj uniji e, gdje se ponovo bavimo tom temom, po mom mišljenju s pravom i u predlogu zakona postoji i e, odredba o e, obaveznoj reviziji i po mom mišljenju mora se osigurati da u jednom ovakvom paketu e, gdje se radi o ugovorima sa trećim zemljama dobijemo jednu Eh, evaluaciju na temelju čega bismo onda znali eh, što možemo očekivati od takvih eh, ugovora s trećim zemljama, ali i što se tiče našeg jedinstvenog tržišta. Kod izrade ugovora sa trećim zemljama mora se raditi o jednoj koordiniranoj strategiji gdje sudjeluje i komisija I na kraju moramo se, naravno uvijek e, ustanoviti da je pitanje e, tih energetskih ugovora koji utječu na energetsku sigurnost da i parlamentu mora biti dovoljno informiran tako da e, mora postojati jedna obaveza informiranja Europskog parlamenta. Ta tri aspekta bih ja rado vidio u izvješću, ali vidim da e, razvoj kompromisa već ide u tom smjeru. Hvala lijepa. U e, Ema će sljedeće uzeti riječ. samo njemački radiš. Hvala. E, gospodin Zahalil je zamolio da govorim u njegovo ime danas i kaže da kompromisni amandmani predstavljaju dobru podlogu za e, e, rasprave. Drago mu je da su mnogi od amandmana ECR-a uzeti u obzir i treba dakle naći takve kompromisne amandmane koje će svima klubovima odgovarati. ECR ima sljedeće prijedloge, mnogi amandmani čini se odnosili se na interne e, stvari e, Europske unije, a mnogi su dakle a to je u nadležnosti odbora ITRE. Mi se moramo držati našeg mandata kada e, govorimo o trgovini i energetskoj sigurnosti. E, ponekad se stvara jedan e, mehanizam o emisijama ugljičnog dioksida čime se otvara prethodna debata koju su podržali svi klubovi, ali je izazvala i veliku zabrinutost o mogućnosti i potrebi da se stvara takav jedan mehanizam u odnosu s našim s obzirom na odnose s trgovinskim partnerima diljem svijeta. Parlament je usvojio e, prijedlog komisije e, o reformama koje sada ne treba ponovno otvarati. ECR e, govori također i o nabavi vezanoj na razini Europske unije. Treba prepustiti državama članica, da same odluče kako će surađivati, kako bi e, kupovali e, energetiku. ECR smatra da se E, treba ići za diversifikacijom oskrbljivača iz cijelog svijeta kako ne bismo ovisili o samo poneki, o samo nekolicini e, dobavljača energentima. Hvala. To je dakle sve napravljeno na e, vrijeme. ime zelenih. Klaus Buchner je naš izvjestelj u Sjeni u njegovo ime htjela bih se zahvaliti svima koji su radili na tome. Zahvaljujem se e, dakle, a kolegi iz e, Pučana moramo reći da se moramo obroziti kao klimatskih promjena i zaštititi naš planet. Ne mislim da je to dogma, mislim da je to vrlo pragmatičan pristup. Moramo riješiti ovaj problem koji je svjetski problem, ali ako to prepustimo samo svjetskoj razini, nećemo nikada napraviti ništa. Vjerujem da klimatske promjene trebaju vezati za održivost i to treba biti dio svake energetske sigurnosti jer će nam to omogućiti i sigurnost za budućnost. Pogledajmo samo što se dogodilo sada na Vanuatu i e, vidite kakve sve to implikacije može imati. Naš e, izvjestitelj u sjeni jako se slaže s izvjestiteljem o obnovljivoj energiji, e, dobitku, e, na učinkovitosti i smanjenju potrošnje u kućanstvima. Neki od amandmana što ih predlažemo mogu se uključiti u kompromisne amandmane koje su predloženi primjerice kompromisni amandman broj 7 koji se bavi povećavanjem e, financiranja e, skladišta za energetiku. Mogli bismo dakle govoriti o takvim mehanizmima e, kada bi se e, iz takvim skladištima ta energija pretvorila u plin. Mislim da bi to bilo prikladno ovdje spomenuti. Želim također naglasiti diversifikaciju opskrbljivača energijom usklađeno sa internim politikama Europske unije, da ne smijemo time otvoriti put plinu i škriljevca. I e, nadamo se da ćemo dakle e, moći to postići. Hvala još jednom izvjestitelju, a izvjestitelju Sjeni iz našeg kluba ispričao se što danas nije mogao doći. Puno hvala. Viktor. Hvala Za početak želim se zaista zahvaliti kolegi Šolcu on je jako lijepo surađivao s nama i moram reći da na kraju krajeva će kompromisni amandmani odražavati ne samo raznovrsnost, već i ulogu koju treba igrati odbor INTA. Ovo je upravo primjer gdje se na praktičan način provodi međunarodna trgovina putem međunarodnih sporazuma vezano za energente i opskrbu odnosno sigurnost opskrbe energijom. Dakle, novi međunarodni sporazumi bit će važni sa njihovom novom energetskom komponentom. Broj dva, e, zaista je ključno ustanoviti da mi ovdje govorimo o dvodimenzionalnoj energetskoj sigurnosti. Sigurnost opskrbe koja je u današnje vrijeme jako dovedena u pitanje s obzirom na krizu u Ukrajini, e, krizu između Rusije i Ukrajine. A drugo je utjecaj energenata s obzirom na sigurnost E, u različitim zemljama jer e, nikada nije egu sigurnost i e, energija nisu nikada bili toliko povezani i isprepleteni. Energenti na svjetskoj razini utječu na svjetska pitanja odnos Rusije i Ukrajine o kojoj sam govorio, ali rusko-kineski odnosi, rusko-kineski sporazum o energetika 400 milijardi, ali ne radi se tu samo u brojkama. Nedavno sam pročitao da bi Kina možda mogla postati vlasnik više naftnih polja i plinskih polja u Rusiji. Znači to bi mogao biti veći problem u Europskoj uniji također, a isto tako na e, svjetskim tržištima energije pojavljuje se i e, nafta iz škriljevca iz SAD-a i upravo iz tog razloga s obzirom na naftu i plin iz škriljevca iz SAD-a e, pada cijena nafte na svjetskom tržištu. Još nešto, pojavljuje se potreba da se na sustavan način koordinira međunarodna trgovina i e, sporazumi iz tog područja s našom vanjskom politikom i politikom sigurnosti. To je u skladu s onim što želi naš klub zastupnika, ali i u skladu s onim što su nam na saslušanju rekli povjerenici. Mi ćemo se dakle držati tih e, opredjeljenja. A e, još nešto želimo da alternativne izvori i alternativne rute dobavljanja energenata budu nešto što se provodi. Trebamo dakle u našim trgovinskim sporazumima tražiti da se to sve zaista provodi kako bismo isključili ovisnost o jednom jedinom dobavljaču, što upravo u današnje vrijeme predstavlja problem. Moramo također u sporazume međunarodne trgovine uključiti poglavlje o energetici. Moramo imati predvidljive i stabilnost u budućim trgovinskim sporazumima kada se radi o energiji. A sada još nešto o Europskoj uniji i trećim stranama. Jako je zgodno govoriti o ulozi država članica i čak i e, dobrovoljni e, klub gubitnika koji će razgovarati s Gazpromom. To ovako na papiru izgleda zgodno, ali ako države članice koje imaju bitne probleme i ako razgovaraju, pregovaraju sa vrlo jakim partnerom iz treće zemlje, teško je misliti da će oni postići nešto što bilo za njih dobro kao i dobro za cijelu Europsku uniju. Upravo iz tog razloga jako se slažem s onim što je rekao potpredsjednik Maroš Čevčević, jer mi moramo dakle pregovarati kako bismo osigurali e, našu energetsku sigurnost u budućnosti, dakle moramo kad pregovaramo pregovarati u ime svih. Mislim da je to jedini način da se dobro radi. Hvala još jednom kolegi Šolcu i nadam se da će e, mojih nekoliko amandmana, imam ih svega četiri, da će oni dakle biti uključeni u kompromisne amandmane. I isto tako nadam se da će energetska politika našeg odbora biti na razini očekivanog za danas i za sutra. Hvala. Sad riječima, Gaspar Demur iz Europske komisije. Najprej hvala i Doista hvala izvjestitelju na odličnom, e, na odlično obavljenom poslu i na kakvoći ove rasprave. Želimo naglasiti značaj vanjske dimenzije u nedavno usvojenoj energetskoj uniji gdje ste mogli vidjeti da je prva od pet dimenzija upravo energetska sigurnost i sigurnost e, energetske opskrbe. Imajući to na umu jasno je da međunarodna trgovina ima jako važnu ulogu za sigurnost naše energetske dostave. Ako pogledamo malo tu vanjsku dimenziju, možemo vidjeti da ima jedan bro, određeni broj eh, geografskih područja koji je istaknut osobito sa namjerom da se ojačaju energetska partnerstva s ključnim partnerima kao što su SAD, Kanada, Australija. Naravno, njihova trgovina imat će važnu ulogu, osobito za razvoj e, sve, sveobuhvatnog ne LNG strategije i to je važno i u okviru te tipa i izvoza u Europsku uniju. Druga ideja je da se razvijaju strateška energetska partnerstva s ključnim tranzitskim zemljama kao što su Turska, Alžir, Azerbejdžan, Turkmenistana, isto tako i afričke države. I tu je trgovinska dimenzija u ovim strateškim partnerstvima od ključnog značaja. I konačno bih želio između ostalog citirati i navesti dva dodatna geografska područja. Želimo razviti e, puni potencijal sredozemnih zemalja da se e, razviju centrale za ukapljeni plin, isto tako i obnovljive izvore energije i isto tako želimo povezati Europsku uniju s Kaspijskim područjem gdje ima važnih e, resursa plina i nafte. S obzirom da su ova e, područja jako važna, naravno trgovinski odnosi će biti od ključnog značaja da se poveže Europska unija s tim područjima, bilo da se radi o samom sadržaju, dakle trgovinsko poglavlje u trgovinskim e, energetsko poglavlje u trgovinskim e, pregovorima, a isto tako i ove specifične klauzule koje mogu biti unesene u sporazume, na primjer klauzula o destinaciji koja bi mogla spriječiti da plin uvezen u Europsku uniju ide slobodno kroz interno područje, to je percipirano kao problemačna stvar. Dakle, komisija je tražila isto tako da se analiziraju odluke u internim sporazumima od prije nekoliko godina. Zaključno bih rekao da je komisija u svakom slučaju na raspolaganju Europskom parlamentu i još jednom želim zahvaliti ovom odboru i parlamentu na jakoj političkoj podršci glede energetske sigurnosti. Naravno, to je uveliko pomoglo da energetska sigurnost bude u središtu same energetske unije i i dalje smo svakako spremni da pomognemo da se sinkroniziraju E, ovi aspekti sa implementacijom energetske unije u, interne, u međunarodnu dimenziju. hvala. Hvala. Helmut, želiš li... Helmut, želiš li ti još komentirati? Neću biti predugačak, želim zahvaliti svima na e, svim e, komentarima i izvjestiteljima u Sjedni i drugim kolegama i predstavniku komisije koji nas je doista u našem radu pratio i podupirao samo dva aspekta. Ja vjerujem da je u ovoj raspravi došlo do izražaja da energetska sigurnost nije samo interni problem e, Evropske unije, nego da ima i globalne aspekte. Dakle, to što je Ska rekla smatram vrlo važnim da i u interesu naših budućih generacija razmišljamo o tome kako će oni imati pristup, odnosno sigurnu opskrbu energijom i kako ćemo, i kako ćemo izbjeći e, energetsko siromaštvo i na globalnoj razini. To ima veze s tim kako će 28 zemalja članica surađivati sa trećim zemljama i kako ćemo osigurati e, e, sigurnu opskrbu energijom. Mislim da to e, se ne smije zanemariti zbog današnjih samo gospodarskih ili ekonomskih interesa ove ili one zemlje. Jedan primjer za to. Litium, liti, mnogi e, stručnjaci kažu da će nakon e, ere nafte doći era litija. Liti, e, litijev karbonat je neophodan za bilo kakvu pohranu energije. Znači, ako želimo razmišljati o pohrani energije, moramo si postaviti pitanje gdje je polovica poznatih E, e, rezervi litija u Boliviji. Dakle, pitanje je kako ćemo sa tim pitanjem, kako ćemo sa novim energetskim izvorima budućnosti danas već e, postupati. Dakle, tu se radi o suradnji i o pitanjima, novim pitanjima koji, koji imaju utjecaj na E, energetsku sigurnost. Ja vjerujem da je jedno važno pitanje kad je riječ o energetskoj sigurnosti e, se sastoji u tome da e, moramo postići uštede energije. A, a tu trebamo naravno potaknuti istraživanja u Europskoj uniji u tom smjeru. Dakle, malo je teško E, tu e, ograničiti ono o čemu razmišljamo. E, mislim da moramo u našem mišljenju na jedan razuman način naznačiti u kojem smjeru mislimo da trebamo razmišljati kako bismo osigurali opskrbu energijom. Drugi aspekt o kojem sam također nešto htio reći, to je nešto što je i kolega Boštinaru rekao, ako da smo na vrijeme razmišljali e, o tome e, kako se može e, postići modernizacija proizvodnje u Rusiji, možda bismo time izbjegli neke probleme u bilateralnim odnosima između Europske unije i Rusije. Želim samo naznačiti dimenzije u kojima bismo trebali svi skupa razmišljati i time naravno a to naravno znači da i druge zemlje s kojima e, sklapamo trgovinske sporazume trebaju sadržavati poglavlja koja se tiču energije, e, energetske opskrbe i e, održivosti. I u tim dimenzijama mi moramo naravno priznati da i drugi imaju svoje interese kao što mi imamo svoje i njima se mora omogućiti e, sigurnost energetske opskrbe i izbjegavanje energetskog siromaštva. To se tiče afričkih, afričkih država, Azije, Južne Amerike, e, Sjevernoameričkog kontinenta, dakle e, to treba vrlo jasno reći u, u, u kojoj mjeri u trgovinskim sporazumima naravno trebaju biti obuhvaćeni i ta energetska pitanja. E, mislim da to moramo imati na umu ako želimo tematizirati energetsku e, sigurnost Europske unije. Na kraju ja ću pokušati E, sve prispjele amandmane, kritike, prijedloge i tako dalje uvrstiti u, uključiti u e, kompromise na kojima radimo i že svima unapred zahvaljujem na daljnjoj suradnji. Hvala lijepa. 14. E, travnja imamo glasanje o ovom mišljenju. Prelazimo na točku dnevnog reda 14. Dakle, radi se o konfliktnim e, mineralima, o, o tome da se želimo, želimo osigurati da se opskrba e, sirovinama odvija na e, odgovoran način. Izvjestitelj je kolega Winkler, dobili, uložen je veliki broj amandmana i sad moramo malo razjasniti, odnosno e, oba odbora koji e, trebaju sastaviti e, mišljenja su već glasali. Na odboru DV glasanje je bilo prilično jednoglasno. Međutim, odbor AFET nije uspio sastaviti mišljenje jer je na glasanju bilo 12 glasova za i 12 protiv i 43 suzdržana. Tako da e, njihovo e, izvješće nije usvojeno, odnosno mišljenje. E, zbog toga imamo samo amandmane odbora 9. Gospodine Vinkla, imate riječ. Najpše hvala predsjedavajući. Uvaženi kolege, mislim da bismo imali svakako isti obim e, riječi i da smo i dobili mišljenje od afekta, možda bi bilo samo još 50 dodatnih amandmana. Vi ste to dobro pisali, korektno ste opisali situaciju, ja bih želio najprije zahvaliti kolegama izvjesnima u Sjeni, svim onima u ime klubova zastupnika koji su sudjelovali u izradi ovog dosija koji je iznimno složen. Želim javno zahvaliti komisiji na dobroj suradnji s kojom smo organizirali nekoliko sastanaka i rasprava i isto tako smo e, dužni zahvaliti tajništvo našem odbora. Mislim da je doista jasno da imamo ovdje odgodu u vremenu, dakle dali smo si dodatni mjesec dana, ovo je bilo napravljeno u dogovoru sa svim klubom zastupnika kako bismo se e, riješili svih amandmana, odnosno kako bismo obradili sve amandmane i kako bismo napravili zadovoljavajuću uredbu koja bi mogla ispuniti svoj cilj. Mislim da još jednom trebam iznijeti činjenicu da trgovinska uredba o kojoj raspravljamo jest jedan od elemenata iz šireg pristupa koji se zove integrirani e, pristup Unije koji se sadrži od, iz tri stupa. Jedan je trgovinska uredba koja e, nameće e, opskrbni lanac za ova četiri, za ove četiri rude koje pokriva uredba. Drugi stup integriranog pristupa eksplicitno figurira u e, ovom ovoj komunikaciji, zajedničkoj komunikaciji komisije vijeća i viske predstavnice kojemu je cilj da se pomogne u sustavu samocertifikacije a treći stup predstavljaju popratne mjere koje treba E, razraditi posredstvom političke diplomatske suradnje u viskorizičnim područjima, područjima ugroženim e, u kojima postoji ugroza od sukoba. Po mom mišljenju trgovinska uredba treba ispuniti nekoliko uvjeta kako bi bila učinkovita, izvedljiva i da mogne polučiti željne rezultate. Najprije treba iskoristiti postojeće iskustvo te uključiti već funkcionalne mehanizme i inicijative industrijskog sektora. Mislim da je ovo jako važno kako bi došlo do stvarne suradnje, kako bi svi dionici mogli, koji mogu i koji trebaju surađivati, budu uključeni u promjenu situacije na terenu, jer to je u biti ono što želimo, da promijenimo situaciju na terenu, čak i kada govorimo o Demokratskoj republici Kongo ili o nekom drugom području, e, iskorističnom području ili području gdje ima sukob. Zatim mislim da uredba treba biti proporcionalna kako bismo izbjegli unilateralno nametanje obveza e, glede e, naš EU poduzeća, dakle moramo imati prudentan pristup, osobito kada uzmemo u obzir mala srednje poduzeća i e, srednja mala poduzeća uvijek moraju uživati posebnu pažnju jer oni jesu okosnica našeg gospodarstva. Mislim da uredba treba sadržati i e, jasne revizijske klauzule koje pruže mogućnost da se ocijeni učinkovitost uredbe na terenu u konfliktnim područjima, ali isto tako i prethodno u e, europskim e, gospodarskim subjektima i to treba omogućiti da se provjeri dakle prema e, smjernicama OECD-a i to treba biti napravljeno nakon određenog vremenskog roka tijekom kojeg će biti na snazi ta uredba jer treba nam vrijeme kako bismo mogli ocijeniti funkcioniranje te uredbe Zatim mislim da moramo imati na umu da trgovinske uredbe trebaju izbjeći e, istupanje iz tih e, problematičnih područja i e, da se izbjegne neželjeni učinak embarga. Dakle, moramo imati funkcionalan provedbeni okvir. Moramo li raditi funkcionalan provedbeni okvir. I u tom kontekstu također želim istaknuti činjenicu da je važno uspostaviti ravnotežu kada nastojimo e, vidjeti, e, vidjeti učinkovitost dot Frank zakona ovisno o izvoru informacija koje uzimamo u razmatranje. Tako da imamo raznolike izvore informacija i mišljenja. Još jedan element postoji, na koji želim skrenuti vašu pozornost, e, kolege. Jučer na sastanku odbora INTA, DV i AFET predsjedavajući su dobili pismo koje je potpisala visoka predstavnica Mogherini, koja je potpredsjednica Europske komisije, zatim Cecilija Malmström koja je povjerenica za trgovinu i Neven Mimica, koji je e, povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj. Ovo pismo nam e, pruža neke jako važne informacije koje se tiču popratnih mjera koje razmatra Europska komisija te kaže da zakoni o mineralnim e, rudama iz visko rizičnih područja mogu biti samo e, potrebljena u okviru dobrog vladanja. Tu se namjerava izdvojiti 20, do 20 milijuna europskih sredstava u razdoblju od 2015. do 2020. za e, istraživanje ruda u iskopu pod rizičnim područjima između zagrada. To znači, pod to znači da bi to bilo pet puta više sredstava u ovom sektoru i tu se dalje kaže da bi ova sredstva bila stavljena raspolaganje za pomoć relevantnim vladama i regionalnim organizacijama kako bi se provele e, smjernice OCD-a u e, datom e, okviru u zadanom okviru kako bi se bolje izradili kapaciteti provedbe nacionalnog okvira. Pomoć isto tako treba, treba koristiti nedržavni E, dionici osobito kada se radi e, ovdje je konkretno spomenuto područje velikih jezera no prema potpisnicima jako je važno da ove prakse ocjenjivanja budu dobro e, etablirane kako bismo se mogli postarati da ovo bude primijenjeno i isto tako u ključnim azijskim zemljama. Mislim da je ovo pismo svima dostupno, svim zastupnicima, dragi kolege, predsjedavajući, ja ću stati ovdje i saslušati vaše mišljenje. Gospodin Marin, imate riječ. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Winkler. Vaš posao doista nije jednostavan i Vjerujem da ulažete svu svoju energiju i da smo svi mi izvjestelji i e, željni surađivati na konstruktivan način. Mislim da moramo izaći iz ove logike koja ima tu težnju da pojednostavljuje činjenicu da e, je učinkovit e, pristup neobvezni, a da je obvezujući pristup e, nešto što ne može polučiti zadovoljavajuće rezultate. Vraću se na argumente koji upravo ukazuju na suprotno. I ovo dobrovoljno i obvezno, želim se na to osvrnuti jer je to čvor oko kojeg e, se i lome koplja između izvjestelja i izvjestelja sjeni. Zatim Veseli me pismo gospođe povjerini, visoke povjerenice i drugih povjerenika jer pokazuje da se mora e, osvrnuti na problematiku e, opskrbe e, resursima u konfliktnim područjima na drugi način. Mi smo se upravo zalagali za to. Moramo raditi na pitanju lokalnog upravljanja i sve resurse koji trebaju biti usmjereni ka pomoć, to treba podržati. Dakle, pristup komisije je važan i u ovom pismu koje ste naznačili to je važno upravo da se može u ovoj eventualno europskoj uredbi e, u kojoj, da se vidi u kojoj mjeri se može utjecati na svjetsko tržište, ne samo na europsko tržište, a vratit ću se i ovdje, osvrnut ću se i ovdje na ovo obvezno i drago, dobrovoljno. I konačno što se tiče amandmana i mišljenja DVA, mislim da je napravljen veliki posao, dakle puno se zajednički raspravljalo i e, došlo se do određenih kompromisa i mi, smo, mi bismo dakle unutar odbora INTA e, trebali biti u mogućnosti osloniti se na taj rad, na te kompromise i ne smijemo zaboraviti koji je naš cilj, a to je promijeniti ono što hrani te sukobe, a deve ima važnu ulogu u tome svemu. Mi ovdje na sastanku odbora INTA, odnosno odboru INTA, to radimo posredstvom gospodarskih odnosa, ali cilj je da se promijeni način na koji se podhranjuju e, ti sukobi i deve ostave jako važan. Dakle, kada je riječ o pristupu koji se može predspirati kao idealističan kada se govori o obvezama. Mislim da ta due diligence, takva kakva je predviđena u mehanizmima OECD-a, temelji se na načelima koji su važni, a to je učinak poluge i što stvara e, tržište i to su ti veliki kupci i mora se imati mogućnost vršenja u utjecaja na te velike nabavljače, dakle, u cijelom tom lancu postupka OCD-a, ako se nema učinak e, utjecaja, onda bi to bilo kontraproduktivno. Kontraproduktivno već u prvom, e, prvoj kariki lanca, dakle, ako ta prva karika lanca u slučaju da smo u dobrovoljnom postupku, kao što je to predvidjela komisija kao što se vi zalažete. Dakle, onda ako ne možemo na taj prvi, na tu prvu, prvu kariku imati utjecaj, onda e, stvar propada jer nećemo moći utjecati niti na velike nabavljače. E, zatim, e, sama logika OECD-a bi bila po problemu ako ne možemo zbog tog učinka poluge utjecati na cijeli lanac. Zatim, treće, došlo bi do jako E, delojalne konkurencije koja bi se nametnula u Europskoj uniji i koja bi orijentirala našu opskrbu prema opskrbi e, izvan Europe. I ne mislim da jedan jedini europski zastupnik može stati iza takve logike. Mi nismo ovdje da da štitimo logiku koja bi eksternalizirala naše, našu sposobnost otkupa. Ne, suprotno tome, mi želimo čuvati i pojačati našu, našu mogućnost i moć otkupa unutar Europe. Dakle, ovo nije uopće idealistička logika, već učinkovita logika spram onoga što nam OECD e govori e, glede due diligence -a. Drugo, ono što ste govorili i što sam dovezuje na pismo koje je potpisala gospođa Mogherini, znate da naše rafinerije predstavljaju 5% e, tržišta. Znate da je prijedlog komisije danas takav da, predlo, da, da se odnosi samo na 19 od 340 svjetskih operatera. I znate da tih 19 operatera na dobrovoljan način već jesu uspostavili sustav due diligence na industrijskoj razini i to sve znači da prijedlog koji je komisija napravila i koji vi podržavate jest prijedlog koji ništa neće izmijeniti. Dakle, uopće ne odgovara onome što se traži u pismu gospođe Mogherini, već se samo kaže da ćemo mi usvojiti, odnosno pristati na ono što već postoji i da sami tim nećemo ništa promijeniti. A ono što mi, za, za zašto se zalažemo u ovom obvezujućem sustavu E, jeste da se dođe do onih 340 svjetskih operatera posredstvom e, učinka poluge, a to vam socijalistkinja kaže, dakle govori o učinku poluge, <laughs> imajte to na umu i to bi bilo jako važno. I konačno problem, e, odnosno pitanje malih srednjih poduzeća, svi mi na njih mislimo u svojoj logici i ova, ovaj dobrovoljni pristup može još više ugroziti mala i srednja poduzeća i što više rekla bi da čini postupak još težim i prebacuje odgovornost na mala i srednja poduzeća. A kada imamo obvezujući sustav, onda se industrija uključuje u taj sustav jer ima obvezu, svi se uključuju u to jer su prinuđeni da to rade, svi operateri, operateri to rade i time se olakšava posao malih srednjih poduzeća jer e, čitav taj model ide u korist malih srednjih poduzeća. Kada je stvar dobrovoljna, onda mala i srednja poduzeća imaju jednake obveze kao i velika poduzeća kako bi se poštovao due diligence. Dakle, ovaj obvezujući pristup e, olakšava e, posao malih srednjih poduzeća, a dobrovoljni ne, jer će u tom slučaju dobrovoljnog e, pristupa to PME imati ista pravila kao morati ispoštovati apsolutno sve iste etape kao i ogromna poduzeća i to neće biti izvodljivo za njih. Dakle, umjesto da se govori da je obvezujući princip idealističan i neefikasan, to je uopće nije točno, ona je puno učinkovitija, uopće nije idealistična i puno više pomaže malo i srednje poduzeća. Tako da mislim da svi ovi elementi, odnosno mi smo u zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci e, imali kontakt sa svim operaterima od početka do kraja ovog lanca, bilo da se radi o industrijskom sektoru ili o sektoru malih i srednjih poduzeća, bilo da se radi o nevladnom sektoru ili predstavnicima Business Europe, sve smo ih susreli i mislim da su ovi argumenti, argumenti koji pivotu, i e, koji nam mogu pomoći da dođemo do kompromisa koji nam može omogućiti stvaranje učinkovitog zakona, a vjerujem da e, je gospodin izvjestitelj učinkovitost jedna od vaših preokupacija. Hvala. Merci beaucoup, Ante. No. Hvala lijepa. Sada Ema ima riječ. Hvala. Za početak zahvalit ću se izvjestitelju koji je puno ovdje napravio na ovom dosjeu, ali i izvjestiteljima koje smo čuli prošlog tjedna u Strasburu. Rasprava je zanimljiva iako klubovi zastupnika imaju različita mišljenja o tome kako da se bavimo e, tim problemom vezanim za crpljenje određenih ruda u zonama u svijetu gdje vladaju sukobi. Svi želimo da se to napravi, ali nemamo svi istu metodu. Zahvaljujemo se komisiji na prijedlogu. Mi smo možda uložili manje amandmana nego neko drugi klubovi zastupnika. Imamo za cilj pojasniti određene aspekte ovog prijedloga. Htjeli bismo također da formulacija koja se koristi odgovara stvarnosti. Ako ćete nešto sami izjaviti, e, to je bolje nego li sami certificirati. Mislim da je to nešto što je bitno. Dakle, isto tako stoji sa elementom dužne marljivosti. Dakle, jednostavno tekst mora biti konzistentan. Mi kao zastupnici moramo shvatiti da postoji jedan bitni element, a to je da se u industrijskim sektorima već provodi taj dužni mar i potrošači sve više i više traže za proizvode jamstva da rude koje su korištene ne dolaze iz zona sukoba. Dakle, programi kao SMELT program dio e, su takvog. Trebamo dakle imati različite e, mogućnosti i moramo paziti da ne dođe do duplikacije sve dok se poštuju norme koje se traže u prijedlogu komisije, moramo uvažiti da i druga tijela to e, mogu tako napraviti. Na ovom odboru e, smo vidjeli da svi klubovi zastupnika daju veliku važnost za mala i srednja poduzeća, naročito za mikropoduzeća, dok je dužan mar nužan za velika poduzeća i korporacije to može imati prilično e, efekta na vrlo mala poduzeća. Prema tome moramo uzeti u obzir ako se ova odredba usvoji kako će se to odraziti na mala i srednja poduzeća i u tom smislu pokušati smanjiti e, negativne učinke na njih. Moramo dakle dati popratne informacije o tome kako tvrtke mogu poštovati odredbe koje će u tom smislu stajati u uredbi. Da će zapravo biti od bitnog značaja za sva poduzeća bez obzira kakve su oni veličine. E, Treba će dakle stvarno smjernice kako da poduzeća tome pristupe i to će im trebati dati komisija. Među našim amandmanima u onaj na um, uvodnu odredbu broj 12 gdje se traži da trošak treće strane koja vrši reviziju da je to nešto što e, podržava komisija. Moramo znati točno koliko će to koštati i kakav je teret koji se stavlja u ekonomskom smislu naše tvrtke. Bitno je da komisija zna koje ekonomske posljedice imaju propisi na tom planu. Prema tome, e, trebamo znati zašto se traži potpuna e, postupak revizije. U svakom slučaju mislim da moramo ovo izmijeniti kako bi revizije bile češće otprilike svake tri godine. To je vrlo bitno. Čim se radi o nekom zakonskom e, propisu iz ovog područja, moramo vidjeti da li on ima nekog efekta i mijenja li se situacija s problemom koji se pokušava riješiti. Mislim da se svi možemo složiti oko tog pristupa. Tu se uredbu mora stalno revidirati kako bi se uzela u obzir situacija na terenu i isto tako kako bi se uvidjelo koja mjera ima najviše učinka. Vrlo je važno da se trebaju uzeti u obzir svi dionici. Ne bih htjela e, da e, uredba ima negativne utjecaje na neke kategorije, recimo kao što je bila situacija sa e, Dodd Frank uredbom i e, neke e, rudnike koji su pošteno radili. Dakle, e, nadam se da će se sve ovo uzeti u obzir i bit će mi drago surađivati s kolegama. Hvala. Helmut? Helmut, ti si izvjestitelj u sjeni. riječ. Hvala lijepa, zahvaljujem i kolegi Winkleru za intenzivnu suradnju, na intenzivnoj suradnji koja traje već tjednima na ovom vrlo teškom dosjeu. Iako imamo različite poglede, e, različite akcente što se već i čulo u dosadašnjem e, dijelu rasprave. Želim na početku reći mi smo imali i jedno saslušanje na ovu temu. Ja zapravo ne vidim razlog zašto mi kao Europska unija što se tiče primjene e, e, smjernica OECD, zašto se tome mi ne bismo mogli e, priključiti i zašto to ne bismo Eh, mogli primijeniti jer mnoge zemlje članice to već primjenjuju i pitanje eh, eh, da li to treba biti obvezujuće ili ne. I zato na današnjoj raspravi želim reći sljedeći, sljedeće. Budimo jednostavno konzistentni u našem djelovanju unutar OSS-a i ono što zemlje članice EU-a e već primjenjuju možemo jednostavno prihvatiti kao da vrijedi za cijelu EU, e, Evropsku uniju. Dakle, središnje pitanje, ono oko čega postoji kontroverze je, dakle, da li e, ovo treba biti obvezujuće ili e, dobrovoljno po mom mišljenju sve o dosadašnje rasprave i sa e, predstavnicima OSS-a i e, zemalja, afričkih zemalja, oni tu očekuju od nas jasnu, jasno stajalište i jasnu poziciju. postoji dobitnik nagrade Saharov koji je jasno rekao koliko je tu važna jedna obvezujuća pozicija Europske unije kako bi se e, izbjegli konflikt. Ja time prelazim i na drugu temu. Upravo smo razgovarali o energetskoj sigurnosti, o pitanjima opskrbe energijom. Dakle, ovim dosjejem se približavamo mnogim drugim pitanjima u drugim e, područjima u međunarodnoj trgovini gdje također e, se radi o konfliktnim područjima ne samo što se tiče metala koji su navedeni u sjeu nego i što se tiče drugih e, sirovina. Dakle, želim jasno reći, mi u različitim aspektima međunarodne trgovine mi kao Europska unija trebamo e, imati puno veću koherentnost naših općenito naših politika i strategija. E, e, povjerenik de Guht je rekao da tu ne želimo imati obvezujuće regulative. Mislim, ja međutim plediram i nadam se da ćemo u daljem radu na ovom dosjeu se e, izjasniti za varijantu e, obveznosti. E, I također što se tiče dot, zakona dot frank tu naravno također postoje različite interpretacije, ali mi i tu trebamo jasno reći što je bio prvotni pristup što je moguće nakon godinu dana, ali trebamo i jednostavno pogledati budućnost i vidjeti da se i američke kompanije e, tu preorijentiraju, odnosno mijenjaju svoje e, pozicije. Sljedeća stvar su globalni opskrbni lanci. E, Mislim da je to jačanje e, situacije za mala i srednja poduzeća. Ema, o tome smo već razgovarali u Strasburu, upravo zato što su dio tih opskrbnih lanaca i mala i srednja poduzeća, mi moramo obuhvatiti kompletne opskrbne lance na globalnoj razini. Dakle, tu se radi o pravnim osobama koje stavljaju te sirovine u na tržište u promet i o velikom broju različitih sudionika u tom u tim opskrbnim lancima koji trebaju, koje trebamo moći jasno identificirati kako bi bilo moguće da se to se skupa uvrsti u informacijski sustav e, OSS-a. Svi, svi strahovi o tome da bi se e, što bi se zbog toga dogodilo po mom mišljenju nisu opravdani E, postoji jedan vremenski period od dvije godine koji je rok za uključivanje u taj sustav, informacijski sustav, mislim da to treba imati na umu. Mi smo još jednom pokušali, mi ne želimo napisati e, popise, nekakve liste, upravo ono čega se boji kolega Winkler i zato kažemo ne, konfliktna područja e, treba jasno definirati koja su to područja, a onda komisija treba e, u skladu sa svojom odgovornošću učiniti svoj dio posla. Dakle, sa našeg stajališta mi smo zainteresirani za e, to da e, donesemo jedan dobar zakon i nadam se da ćemo učiniti najbolje od prijedloga komisije. Hvala lijepa. Hvala. Hvala izvjestitelju na vrlo konstruktivnoj suradnji i ja mislim, e, kao i kolega Šolt, da puno toga treba biti napravljeno obaznim i ne želim ponavljati još mnogo toga što su rekli kolege. Ali očvrsto sam uvjerena da se o cilj da se nešto mora promijeniti na terenu i da se onda može sve skupa promijeniti, jest da moramo zaista e, to učiniti obveznim i da tražimo da se cijeli opskrbni lanac e, promijeni i e, tu moramo uzeti obzir mala i srednja poduzeća. Dakle, e, mi moramo zapravo ne znati samo odakle dolazi ruda, moramo u tome uključiti sve karike u lancu. A, a znamo kakva je stvar sa topionicama i rafinerijama i e, s obzirom na ono što je rekla Marina, vidimo da će, e, da bi mnogi zapravo ostali po strani. A mnogi e, žele koristiti to djelomično. Mi moramo pokriti apsolutno cijeli obskrbi lanac kako bismo uspjeli. To će jedino moći promijeniti situaciju e, na samom terenu, a to jest naš cilj i zato molim da to držimo na umu. Što se tiče kriterija dužna je ako gledamo same smjernice, vidimo da postoji fleksibilnost, vrlo fleksibilno način na koji tvrtke to moraju provoditi. Zapravo proizvođači moraju identificirati topionice i rafinerije i onda moraju njih uključiti u taj postupak, a da ih treća, da treća strana to potvrdi. Tvrtke neće odmah eh, dobiti sankcije ako odmah ne primjene sve to jer sam e, taj dužni mar je nešto gdje trebate pokazati da ste uložili najbolje napore i to je nešto što se primjenjivati progresivno. Ono što je obvezno je tražiti informaciju u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj možete dobiti. I to je nešto što mislim da možemo očekivati od poduzeća. Ne želim spominjati baš sve, ali želim naglasiti da mi e, e, možemo samo ako pokrijemo cijeli opskrbni lanac, napraviti nešto po narušavanju tržišta, jer ovisi o tome e, kako ćete postupiti, ćete e, pokazati e, da ispravno postupate. Naime, održati pokažete svoju uvjerljivost samo ako pokažete da ste kupili izvorni proizvod, ne recimo poluproizvod i e, tako će se, se vidjeti ko negativno ili pozitivno utječe na prerađivače u Europi, a primjerice tako da se obraća onima u Aziji. Što se tiče samih sukoba ima jako, jako puno različitih sukoba svugdje. E, nisu tu samo rude bitne, već i recimo otimanje zemljišta i tako dalje. E, Dodd-Frank Act nije jedino e, što je jedini proziv, poz, propis to je osnovi pozitivan, on je ograničen u geografskom smislu se odnosi na Demokratsku republiku Kongo. Upravo iz tog razloga naša uredba ima primjenu na cijeli svijet. A osim toga moramo reći da je bilo i drugih negativnih razloga. Ne možemo za sve kriviti zakon dot Frank. A osim toga bilo je i puno pravne neizvjesnosti i e, moramo paziti kako se mi u tom smislu ponašamo. Hvala sada gospođa Begina. Hvala. E, dragi kolege, hvala izvjestelju. Mi e, smo zaista željni napraviti najbolje što možemo i zato moramo zapravo u tim smjernicama dati jednostavan model koji će se lako moći slijediti. Međutim, imamo sve da se naše namjere nisu uvijek dobro shvatile. Danas sam dobila od sindikata pismo u kojem se govori e, kako je zakon od Frank utjecao na primjerice talijanska poduzeća. Želim naglasiti da mi ne radimo prijedlog koji je europski Dodd-Frank. Ne, mi imamo sasvim drugačiji sustav. Prema tome, mislim da moramo naglasiti koji su najvažniji elementi koje on ima. Prvo o samoj uredbi. E, moramo se osigurati e, da se to radi zato što mnoge tvrtke to ne rade na dobrovoljnoj bazi. Oni će to napraviti samo ako to zakon od njih zahtjeva. Zatim e, moramo tražiti da se tvrtke opskrbljuju kod sigurnih opskrbljivača. Oni e, moraju dakle to činiti dužnim marom tako da traže da se to radi u cijelom opskrbnom lancu. To se treba primjenjivati bez obzira na to kolike je veličine poduzeće i gdje se nalazi u opskrbnom lancu. Mi zapravo samo kao usko grlo smatramo e, da su e, to dakle e, topionice i rafinerije mi zapravo njih, od njih tražimo jedan veći napor, ali moramo paziti s birokratskim informa, eh, zahtjevima. Jedna mikropoduzeće treba jednostavno telefonom nazvati prethodni element u opskrbnom lancu i pitati kako se zove ta topionica ili rafinerija, jednostavno oni to trebaju na kraju staviti u ugovor to ime. Kako, moramo to pojednostaviti. Dakle, vrlo jednostavno, mi ili uzmemo ono što traži komisija koja po definiciji nije obvezna za mala i srednja poduzeća, ali ali skupa ako se oni za to odluče, ili ćemo se pak odlučiti da jednostavniji sustav koji će biti obvezujući i koji neće predstaviti dodatni teret za mala i srednja poduzeća. Dakle, ono što moramo ostvariti jeste da mala i srednja poduzeća, ako se slijedi prijedlog komisije zapravo ispadnu iz igre kada se radi o javnim natječajima. Dakle, to ako se pridržavamo sustava komisije, ali mislim ako napravimo jedan dobrovoljan i jednostavan sustav, da onda će situacija biti bolja. Najprej nema više zahtjeva za javljanje za riječ. Predam riječ komisiji Gospodin Raco. Hvala predsjedavajući. Hvala zastupnicima odbora na komentarima. Što se nas tiče, jako je ohrabrujuće vidjeti veliko sudjelovanje Europskog parlamenta u ovoj inicijativi Prevencija financiranja konflikta jest etička obveza i Europska unija na tom treba raditi naravno, ali isto tako i učenje e, na greškama iz prošlosti i stvaranje uravnoteženih e, rješenja. To je već i sam gospodin Winkler, izvjestitelj e, u ime odbora, rekao. Znači, pravo rješenje kako bismo ostvarili ciljeve jest veliki izazov i vjerujte mi da je komisija bila suočena s nekim od izbora s kojim ste vi danas e, suočeni i tome tako bilo i u pripremnoj fazi. Neki od njih e, su bilo dobro shvaćeni i komisija e, svakako radi na tome da se riješi pitanja koja se postavljaju u popratnim mjerama. Jučer su predsjednica, potpredsjednica Mogherini, povjerenica Malmstrom i povjerenik Mimica e, poduzeli jasne mjere glede rješavanja problema financiranja sukoba u konfliktnim područjima i pomoć će biti upetorostručena. Dopuste mi danas samo da istaknem neke elemente i da se nadovežem na pitanja koja su danas postavljena. Kao prvo, komisija zašto komisija nije ponudila obvezujuće, obvezujući sustav? Pa kao prvo žele bismo da izbjegnemo eh, odustajanje od trgovanja s tim područjima. Također smo zabrinuti s nekim eh, komparativnim eh, manama e, tržišta i to bi moglo isto tako utjecati na sigurnost opskrbe europskih industrija i s obzirom da tu nismo imali prethodnu ocjenu stanja mi e, vas e, uvaženi zastupnici molimo da usvojite oprezan zakonodavni tekst, dakle da imamo reviziju nakon razdoblja od tri godine a sada, glede toga kako se postarati da poduzeća koja kojim se nudi dobrovoljan sustav da mm, udovolje tom zahtjevu. Tržište već sudjeluje u tome svemu. Umjesto da prekomjerno uređujemo tržište, mi trebamo dati poticaj samom postupku tako što ćemo dati zakonodavni institucionalni okvir i to potkrepljeno paketom e, poticajnih mjera. Tu imamo, na primjer, e, suradnje s većim zemljama, diplomatski, politički, političke aktivnosti, javne subvencije, odnosno poticaj, osobito ako govorim, evo i vi ste imali sastanke sa predsjednicima poslovnog sektora koji su potpunosti svjesni utjecaja koja to može imati na tržište. Također razmatramo dopunske mjere koje bi mogle pomoći poput e, jačanja nefinancijskog e, obznanjivanja podataka, osobito kada se radi o velikim poduzećima i e, eko oznakama Mi želimo uspostaviti sustav i procedure takve da će biti u skladu sa europskim normama, osobito e, u području velikih jezera. Neki od komentara koji su danas izneseni ticali su se uskih grla, osobito kada se radi o rafinerijama i topionicama, No, za razliku od onoga što je gospođa Reno spomenula, nažalost nema nikakvog domino učinka za sad. Barem smo to mogli ustanoviti na temelju ocjene učinka i e, onoga što je pokazao e, Dodd-Frank akt upravo zbog nedostatka transparentnosti u obskrbnom lancu i zato je Europska unija u svom prijedlogu iznijela popis topionica koji će biti globalni. Neće se samo ticati europskih topionica, već bit će globalni i to prevazilazi općeniti pristup OECD-a. OECD nije bio u stanju sastaviti takav popis. Oni sigurno jesu zainteresirani surađivati s nama na ovom pitanju. I isto tako provedbene strukture idu dalje od dosadašnjih e, postojećih i to ide posredstvom nadležnih tijela u državama članicama. To je nešto čime, e, što se nalazi u e, OECD-ovim e, smjernicama. A sad želim komentirati ono što je rekla gospođa McClarkin o bilježnici. To je nešto što već funkcionira u konfliktnim područjima i što o čemu ima govora u ocjeni učinka. Zadnje, što se tiče cijelog opsaznog lanca i obvezujućeg pristupa, zašto smatramo da to ne bi polučilo željene e, učinke? Pa to bi podrazumijelo da veliki broj poduzeća, više od 700 e, tisuća njih imaju velik, e, velik troš, dodatni trošak što bi ometal, ometalo opskrbni lanac ima utjecaj na e, regije s kojima se surađuje na globalnoj razini, ovaj učinak bi bio još veći. Dakle, treba nam razuman, uravnotežen pristup i e, evo, e, ja se obraćam uvaženim zastupnicima Europske unije sa ovakvim predlogom. Hvala. Hvala, gospodin Venkler. Imate li kakvih komentara? predsjednici kolege, predsjednici komisije. Najviše hvala na ovoj e, raspravi i na predlozima koji su izneseni. Jako sam zadovoljan e, čuti za e, ovaj popis topionica i bilježnicu komisije. Vjerujte mi da bih bio još zadovoljniji da sam mogao čuti da se radi popis odgovornih uvoznika i to bi možda moglo biti zanimljivo za uzet razmatranje za buduće. Dopustite mi također da iznesem jednu opasku glede transparentnosti, jer možemo vidjeti da transparentnost jest ono čime se bave, e, odnosno što zanima naše e, sugrađane u te tipu i svim općenito područjima koji se tiču međunarodne trgovine Nažalost, mislim da nisam uspio shvatiti kako je to pristup koji u biti kaže da možemo stvariti kapacitet na terenu u konfliktnim područjima, možemo zboriti na terenu protiv korupcije, raditi na boljem upravljanju i pomoći u izgradnji funkcionalnih država na terenu, na lokalnom, središnjem, regionalnom i državnom, tako što ćemo E, europskim poduzećima nametnuti neke trgovinske obveze. Pa to je nešto što ja stvarno nisam uspio razumjeti kako i zašto, ali ću nastojati razumjeti takav pristup u buduće, te u narednim danima i tjednima ćemo valjda uspjeti izgraditi kompromis Znajte, kolege, ovo je jako važno, ovo je zadnja stvar koju želim reći. E, mi dobivamo povratnu informaciju od naših sugrađana i od sindikata, europskih sindikata koji predstavljaju stotine tisuća radnika. Naravno, elektronska pošta koja generira e, automatski stroj je jako poštovanje vrijedno, ali ja to uzimam e, zaozbiljno, ali kad napravimo jednu ocjenu broja radnih mjesta koje predstavljaju e, neki stručnjaci koji nam šalju povratnu informaciju, mislim da bi to moglo biti važno za donošenje odluke. Najpša hvala. Hvala gospodine Winkler i želim vam puno sreće u vašem radu narednih nekoliko tjedana. Dakle, 14. travnja će doći do glasanja na našem sljedećem sastanku. Najpša hvala. Sljedeća točka je točka 15. Praćenje grupnih aktivnosti. E, imamo neke obavijesti u Meksiku, Kanadi, GSP, Indiji. Gospodin Kempel, izvolite. Hvala predsjedavajući, bit ću jako kratak, znam da i vrijeme ističe. Imao sam e, određen broj jako dobrih, e, produktivnih, konstruktivnih e, sastanaka sa indijskim veleposlanikom o trgovinskim pitanjima. Imali smo prvi četvrtog trećeg prvu prvo, prvo sastanak skupine za praćenje grupnih aktivnosti, to prva u par godina, imali smo glavnog pregovarača e, Ignacija Basera i načelnika IESA odnosno Europske za nasko djelovanje gospođu Fernandez, to je bio jako dobar sastanak. Ako smo dobro shvatili, premijer Modi će ići u posjet Njemačkoj i Francuskoj, ali neće dolaziti u Brisel. E, tako da se europski indijski sastanak na vrhu nikad nije materializirao. To je pitanje o kojem se raspravlja neko vrijeme. Ima veliki potencijal u slobodno trgovinskom e, sporazumu između Europske unije i e, Indije 12% povećanje 2000 milijuna dakle tu su 150% ni porezi odnosno carine na E, alkoholna pića kao što je viski, što je iznimno visoko i mi želimo napraviti ambiciozan slobodno trgovinski sporazum, ali vjerojatno to neće biti svedeno spušteno na nulu, nažalost, ali smanjenje carinskih e, e, obveza je jako važno. Automobili su isto tako velika tema, važno je da se smanje carinske pristojbe na aute, gume i autodijelove, to je jako važno. Usluge, prodaja, to je isto tako važna stvar, rasprava o osiguranjima, tu se može ići do 49% za osiguranja, imamo visko kvalificirane ljude koji dolaze u Europu na dvogodišnji razdoblje raditi. Zatim još tema o zaštiti podataka, jako važna tema, osobito za e, indijske službe, backup službe, zatim javna nabavka i od ključnog značaja tu imamo federalne zakone koji se bave korupcijom i koji su uživali veliku podršku. Mm, zatim intelektualno vlasništvo. U ovom trgovinskom sporazumu nemamo namjeru tražiti da se mijenju indijski zakoni za intelektualno vlasništvo. To je važna stvar za znati. Mi to ne želimo mijenjati čak. E, iako je svjetska organizacija rada imala nekih e, primjedbi. E, Zemljepisni indikator su isto tako kompleksna stvar i zatim e, i konačno održivi razvoj, to je jako problemačna stvar, znate. Indija, tražite od Indije da poštuje klauzule za održivi razvoj je i suviše zahtjevna stvar za Indiju očito, dakle to je velik problem. Eto, predsjedniče, na tome smo sada glede sporazuma sa Indijom. Vrijedi inzistirati na tome, pogurati to koliko god je moguće. Ima veliki potencijal u Indiji, to je gospodarstvo s visokim stopom rasta i ogromnim, jako brojnim stavništom. Najviše hvala. Hvala vama. Naravno da je tu veliki potencijal u vašem izvješću vidjeli smo da niste baš jako optimistični glede bliske budućnosti. Najviše hvala. Turska? Ima li šta s te strane? Dragi kolege, ja ću govoriti u ime Davida Borelista koji je e, stalni izvjestitelj i o našem sastanku koji se održao 5. ožujka. To je bio treći sastanak naše skupine na prvom. Izvjestitelj je bio pozvao na prvi sastanak e, dva predstavnika komisije. Na drugom sastanku e, smo e, se posvetili turskim stanovištima u e, Turskom ministarstvu ekonomije e, jedan e, osoba koja je također i glavni pregovarač za sve trgovinske sporazume s Europskom unijom je trebao izvijestiti o stanovištu Turske u svemu što je vezano za Carinsku uniju između Europske unije i Turske. Neću ulaziti u detalje, prošlog travnja je Svjetska banka donijela izvješće, a uskoro će Turska morati e, dati informacije o tome što je napravila na planu o carinske unije između Europske unije i e, Turske. Šestoro e, je e, članova odbora bilo na tom sastanku što je jako dobro za takvu skupinu. Hvala. Ja ću govoriti kratko. Jučer smo na našoj skupini za nadzor govorili o zemljama Latinske Amerike, naročito o Ekvadoru, situaciji po e, pitanju dva sporazuma slobodne trgovine e, koje Ekvador ima s Kolumbijom i s Peruom, a E, mi se pripremamo za sastanak koji će se održati negdje u lipnju ili srpnju. Do onda možemo očekivati da će se te tri zemlje izjasniti kao i Europska unija o pristupanju Ekvadora. Podsjećam e, članove naše skupine da trebamo pripremiti rezoluciju za drugi dio ove godine. Jučer se odlučili za saslušanje za, o odnosima s Peruom i Kolumbijom. Možda bismo mogli to proširiti i na Ekvador jer bismo tako mogli sagledati problem sa svih strana. Sljedeći tjedan u Brisel dolazi ministar trgovine Ekvadora i pokušat ćemo se s njim sastati kako bismo shvatili što Ekvador misli o tim pitanjima. Hvala lijepa. Bilo je to dakle posljednje izvješće u okviru točke broj 16, 15, 16. točka dnevnog reda razno, nemamo zahtjeva za riječ. Pod 17, kada će biti sljedeći sastanak, 13. i 14. travenja. E, sve najbolje i ugodni uskršnji blagdani.